Ladies and gentlemen, time is running. Welcome back. Dame i gospodo, lijepi pozdrav. Molim vas da zauzmete svoje mjesta. Ovime otvaramo drugi dan plenarnog zasjedanja. Pod prvom točkom mi je drago što mogu dati riječ Mileni Angelovoj, koja je pod predsjednica EXO-a, predsjednica KAFA, koja će vam predstaviti nacrt e, proračuna za 2020. godinu koje je predsjedništvo jednoglasno usvojilo u utorak poslijepodne. Izvoli Milena. Hvala, dragi kolege, lijepi pozdrav. Prije svega želim naglasiti, kao što je istaknuo predsjednik, da je prethodna proračunska skupina prema novom poslovniku preimenovana u, preimenovana povjerenstvo za proračunske poslove, odnosno KAF. E, ima tri člana više, tako da se nadam da ćemo, zahvaljujući novim odredbama poslovnika, moći raditi još učinkovitije i na najbolji mogući način iskoristiti resurse. Htjela bih vam ukratko predstaviti nacrt proračuna za 2020. godinu koji je predsjedništvo usvojilo u utorak. 27. ožujka ćemo to proslijediti komisiji. Kao prvo, mi ulažemo napore kako bismo prilagodili e, svoj nacrt proračuna očekivanjima svih dionika Europske unije nakon krize. Svi zahtijevaju vrlo oprezno ponašanje i mjere štednje. To je da kako to se negativno odrazilo na naš proračun od 2015. godine. Došlo je do reza od 1,3%, e, premda je tijekom ove godine u nominalnom smislu naš proračun porastao za 7,3%. Istovremeno bismo trebali uzeti u obzir činjenicu da se broj zaposlenih e, smanjio na 730 na, 730 na 680, što predstavlja 5% smanjenje kao što je dogovoreno sa komisijom 2013. godine, 36 radnih mjesta je preneseno Europskom parlamentu temeljem sporazuma o suradnji. To e, predstavlja veliki pritisak na naš rad, no zahvaljujući radu našeg tajništva, glavnog tajnika i svih kolega, mi i dalje nastavljamo učinkovito raditi. Svake godine dobijemo pismo sa glavnim e, pokazateljima od Europske komisije, takozvano Otingerovo pismo koje u čijem potpisu stoji potpis povjerenika Otingera. E, to je zapravo okvir za naš e, izračun predstojećeg proračuna. Što se tiče proračuna za 2020. godinu, komisija je zatražila od svih komisija, kao i prethodnih godina, da se nominalno zamrzne izračun proračuna za sve rashode koji nisu vezani uz plaće. Istovremeno, godišnja indeksacija plaća koja se očekuje u srpnju 2019. godine i srpnju 2020. godine iznose 3,1% i 2,5%. Inflacija iz prosinca 2019. godine do prosinca 2020. godine procjenjuje se na 1,6%. Sve te brojke su bile osnova za naš izračun proračuna. Mogu vam reći da kolege iz svoje podskupine koja je radila na izradi proračuna za 2020. godine i izvjestitelj gospodin Mendoza, kojega ovdje pozdravljam, kao i kolege Ivaško i Klemena, sjajno su odradili svoj posao zajedno sa tajništvom, ove skupine kako bi se e, uzele u obzir sva ograničenja proračuna. Sve u svemu mogu reći da smo riješili sve probleme i time smo dobili povećanje od 4,20% proračuna, odnosno 5,8 milijuna eura. Naša procjena za 2020. godinu iznosi jedno 145 milijuna eura. To je još uvijek ispod 4,3% koji je prag definiran za povećanje proračuna svih europskih institucija. Ukratko, to bi bile brojke. Nadam se da će ih se odobriti bez danjih rezova, nažalost to nije uvijek slučaj, no ipak moram istaknuti da smo mi bili vrlo oprezni prilikom predstavljanja proračuna i da će nam to omogućiti da e, učinkovito obavljamo svoj e, dio posla. Hvala vam lijepo. Nažalost, e, nemamo kontrolu nad infrastrukturom u parlamentu, ali nije baš lako pritisnuti gumb za mikrofon. Hvala Milena na ovom izlaganju. To je samo izlaganje s obzirom da nije predviđena rasprava, pa tako prelazimo odmah na SOK 576, dakle potpora sustava obrazovanja, a izvjestiteljica je Milena, izvolite. Hvala, ja ću vas eh, pokušati držati budnima, što nije uvijek lako pa ću vam kratko predstaviti naše mišljenje o tome kakve su Potre, kakve su izmjene potrebe kako bi se prilagodio naš sustav edukacije i obrazovanja budućim izazovima na tržištu rada te e, promjenama u ekonomskom modelu. Zahvalna sam kolegama iz studijske skupine koji su bili, koji su pružili doista potporu ovom procesu. Mi smo uzeli u obzir sve rasprave za vrijeme posljednja tri predsjedništva s obzirom da smo počeli s izradom ovoga mišljenja krajem bugarskog predsjedništva, nastavili smo raditi i sa austrijskim predsjedništvom i to ćemo finalizirati tijekom rumunjskog predsjedništva. Budućnost rada i digitalizacije bile su aktualne teme tijekom čitava tri predsjedništva, tako da je mnogo informacija ugrađeno u ovo mišljenje i nadam se da će to biti jedan kvalitetan dokument koji će se moći koristiti e, kako bismo dakle poradili na vještinama. Što se tiče te, tog raskoraka u vještinama, to je jedna činjenica, to nije nešto, to je nešto čega se ne možemo potpunosti riješiti, pa to moramo uzeti u obzir, ali razina tog raskoraka u vještinama je na jednoj upozoravajućoj razini, što e, stvara određene kočnice za zapošljavanje, stvaranje novih radnih mjesta i gospodarski rast, te spriječava građane da doista ispune svoj kreativni potencijal te e, poduzeća u istom smislu. Zato je potrebno poduzeti brze mjere. E, osim toga, taj raskorak u vještinama e, se negativno odražava na čitavo društvo. Građani nisu zadovoljni svojim karijerama, niti za svojim radnim mjestima i E, to zapravo smanjuje i razinu plaća. To također utječe na profesionalni rast i razvoj e, te utječe na potencijal pojedinaca. E, to dovodi i do niže produktivnosti radne snage. Neke procjene ukazuju na to da Europska unija gubi 0,8 eura po radnom satu zbog tog raskoraka u vještinama. Time se također smanjuje konkurentnost poduzeća budući da je proces zapošljavanja time skuplji kao i zadržavanja radne snage. Iz tog razloga mi predlažemo niz konkretnih mjera e, koje bi države članice trebale razmotriti i koje bi se trebale promicati od strane Europske komisije. Prije svega, u području e, službenog upozorenja e, službenog, službenih oblika učenja, dakle više ne vrijedi spoznaja da to dovodi do bolje karijere. E, sada e, je naglasak više na osnovnoj edukaciji i cjeloživotnom učenju, što bi trebalo omogućiti ljudima da imaju odgovarajuće vještine. Moramo uzeti u obzir i činjenicu da s obzirom na internet više ne postoji potreba za memoriziranjem velikog broja podataka u školama, tako da je e, zapravo nastavni program više usredotočen na e, neke meke vještine kao što je rješavanje problema, e, obrada informacija i slično. Što se tiče vještina koje će biti neophodne u budućnosti osim ovih mekih vještina, potrebno je više vještina u području STEM E, dakle znanstvenih e, područja. Tako da treba staviti snažni naglasak e, na taj dio. Isto tako što se tiče dvojnog strukovnog obrazovanja, to je nešto što je neophodno i trebamo uzeti u obzir pozitivna iskustva nekih zemalja poput Njemačke i Austrije koje postižu vrlo E, dobre rezultate u području strukovnog obrazovanja. Što se tiče sveučilišnih diploma, one nisu više same po sebi ključne za uspjeh. Sada se treba usredotočiti na informiranje ljudi kako bi dobili potrebne informacije i mogli donositi informirane odluke i na taj način mogli najbolje iskoristiti svoje talente. Hvala na pozornosti. Thank you so much. Hvala vam lijepo. So the list is closed. Zatvorili smo popis. Mari Voska. Děkuji, pane předsedo. Dobré ráno všem. Hvala vam lijepo. Dobar dan svima. Želim čestitati Mileni, budući da mislim da se usredotočila na jedan važan problem u današnjem vremenu, a to je raskorak između vještina koje se nude i onih koje su potrebne na tržištu rada. Komisije i države članice moraju doista izraditi konkretne mjere te prilagoditi svoje obrazovne sustave kao i sustave osposobljavanja. Mislim da trebamo konstantno biti u stanju odgovarati na nove izazove. Stvari se mijenjaju, pojavljuju se novi izazovi, situacija stalno fluktuira. Moramo moći iskoristiti određene prakse koje su korisne. Mislim da je ovo vrlo kvalitetno mišljenje i mislim da je doista dobro kada čujemo kvalitetna mišljenja i kada se da mogućnost članovima da o njima provedu raspravu. Što se tiče točke 1.8, Dakle, bilo je bitno da to odgovara SOK 52, e, dakle vrednovanje kvalifikacija u formalnim i neformalnim oblicima učenja, e, to je jedan tehnički amandman. Međutim, glavna svrha ovoga amandmana bila je da se omogući da se o ovome mišljenje raspravi i da se predstavi svima, budući da smatram da je to jedan, e, jedna važna tema. Hvala, Tatjana Vabroskeva, na dvije minute. Hvala vam. Ja bih također željela zahvaliti Mileni. E, imala sam to zadovoljstvo da predsjedavam studijskom skupinom. Drago mi je da je uspjela u svom mišljenju pomiriti različita mišljenja na jedan uravnotežen način i na trećem sastanku skupine imali smo osjećaj da neki članovi nisu imali priliku iskazati svoje mišljenje zbog štrajka u Briselu nisu mogli doći na drugi sastanak studijske skupine. Ne samo da je uspjela sastaviti vrlo kvalitetno mišljenje, nego je i uspjela dobro prikazati ovo vrlo izazovno razdoblje u Europskoj uniji gdje gospodarstvo prolazi kroz duboke promjene u obrazovnom sustavu na svim razinama od početnog, dakle od osnovnoškolskog obrazovanja do visokoškolskog obrazovanja. Što se tiče vještina, one su najvjerojatnije ključ za rješavanje ovih problema, možda ne problema, nego izazova koji su pred nama, izazova koji dovode do promjena, odnosno koji su uzrok e, promjena u tehnologiji i u različitim obrazcima na tržištu rada. Hvala vam na ovom mišljenju. Nadam se da će oni koji će koristiti ovo mišljenje doista to iskoristiti na najbolji mogući način. Hvala. Pavel Trantina na dvije minute. Hvala lijepo i dobro jutro svima. Ja bih također želio zahvaliti izvjestiteljici na vrlo dobrom prikazu izazova s kojima se suočavamo. Mislim da to dobro prikazuje da na različitim e, stupnjevima obrazovanja trebamo staviti naglasak na fleksibilnosti. E, ona je spomenula meke vještine, ono što sada zovemo interdisciplinarnim vještinama. Dakle, doista želim istaknuti točku 3.3 gdje stoji da sveučilišna diploma sama po sebi ne znači da treba stati sa obrazovanjem, budući da je taj zapravo proces učenja u današnje vrijeme sve duži. E, ljudi ponekad mijenjaju karijeru deset puta tijekom svog profesionalnog života. To isto tako ima veze sa točkom, točka 1.8. Kao što smo čuli e, od Marije vezano uz njezin amandman, Prošle godine smo imali vremenski rok do kojeg su države članice trebale predstaviti svoje mjere za priznavanje kompetencija i vještina stečenih izvan formalnog obrazovnog sustava. Međutim, situacija varira od države članice do države članice, tako da ih treba možda malo potaknuti. Da, riječ je o jednom tehničkom amandmanu, ali nadam se da će e, se time obogatiti ovo mišljenje. Hvala Milena. Hvala vam lijepo. E, zahvaljujem vama predsjedniče i kolegama na ljubaznim riječima i na amandmanima kako bismo mogli danas raspraviti ovo mišljenje. E, usvojit ću amandman s obzirom da je tu naglasak na ulozi e, dakle različitih organizacija i s obzirom da sam Dakle, mislim da ne trebamo više gubiti vrijeme što se tiče ovog amandmana. Koliko shvaćam, vi usvajate ovaj amandman imali li nekoga tko je protiv ovog amandmana? Ne vidim da se netko javlja, to usvajamo, dakle prelazimo izravno na glasovanje. SOK 576, potpora edukacijskom sustavu kako bi se izbjegao raskorak u vještinama. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. 134, dva suzdržana, usvaja se. Dame i gospodo, sada prelazimo na raspravu o Europskoj građanskoj inicijativi Zaustavimo ekstremizam. Dopustite mi da pozdravim Sebastijana Rajmera i Mihajla Laupša iz organizacijskog odbora te uspješne građanske inicijative. Evo, dok oni pristižu za govornicu, reći ću nekoliko uvodnih riječi o ovoj važnoj inicijativi. Dame i gospodo, kao što vam je poznato, u travnju za nekoliko dana nova uredba o građanskoj inicijativi kao važnom instrumentu participativne e, demokracije usvojit će dva su zakonodavca tako da će to postati dio europskog zakonodavstva. Time će se reformirati postojeći sustav. Nadamo se da će se time olakšati prikupljanje potpisa za građanske inicijative. Ovo je dobra vijest za Europu, ali iznad svega za europske građane i veliko mi je zadovoljstvo što su su zakonodavci došli do kompromisa kako bi se usvojile ove izmjene zakonodavstva prije predstojećih europskih izbora. Time će se građanima dati veća mogućnost da iskažu svoje mišljenje, da se čuje njihov glas i da sudjeluju u postupku donošenja odluka na europskoj razini. Naš odbor je zbog toga vrlo zadovoljan, ali i ponosan. Kao što znate, gospodarski i socijalni odbor već je i prije usvajanja ugovora iz Lisabona ulagao napore kako bi se došlo do ove nove mogućnosti izravnog sudjelovanja građana u demokratskom procesu i odigrao je jasnu ulogu u razvoju ovoga instrumenta e, koji je postao jedna uspješnica. U našem mišljenju iz ožujka 2018. godine o novom prijedlogu komisije naš e, izvjestiteljica gospođa Kinge Jud E, ponovila je da je e, naš odbor odlučan biti sastavnim dijelom ovoga procesa. Svake godine mi organiziramo jednu konferenciju na visokoj razini gdje se sastaju zakonodavci s nama i gdje se razmjenjuju mišljenja o tome što ne funkcionira i tu se daju prijedlozi za poboljšanje sustava. drugog e, travnja će se održati osmo izdanje te konferencije mi ćemo rado sudjelovati na tome. To će otvoriti potpredsjednik Timmermans koji će predstaviti dionicima i građanima nova pravila o Europskoj građanskoj inicijativi. Mi isto tako podržavamo sve građanske inicijative i Drago nam je da naši članovi imaju priliku sudjelovati u raspravi. U tom kontekstu mi je veliko zadovoljstvo što vam mogu predstaviti doktora Sebastijana Rajmera i gospodina Mihajla Laupša koji će vam danas predstaviti petu uspješnu Europsku građansku inicijativu pod nazivom Zaustavimo ekstremizam. Nakon 12 mjeseci prikupila je 1,6 milijuna potpisa, dakle nakon uspješne inauguracije. To su sada službene brojke budući da e, se potpisi trenučno, trenutno nalaze u procesu certifikacije u državama članicama. To je doista impresivno. Neću vam predstaviti glavni cilj inicijative, ali mislim da naslov govori sam po sebi o čemu se radi. Vrlo je važno da danas možemo u ovoj vijećnici čuti nešto o toj inicijativi uoči izbora e, kada postoji rizik od porasta ekstremizma u javnosti. Također je vrlo važno za naš odbor da smo mi prva institucija koja će dati riječ i predstaviti jednu uspješnu građansku inicijativu prije nego što će ona biti predočena Europskoj komisiji nakon što se potvrde potpisi. Drago mi je što vam sada mogu predstaviti e, jednu kratku video snimku. Tu ćete moći vidjeti koja je glavna tema i koja su postignuća ove građanske inicijative. Nakon toga će naši uzvanici predstaviti samu inicijativu e, i nakon čega će uslijediti rasprava s članovima. Hvala vam, molim vas da vidimo sada video snimku.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 Uh, Gospodine predsjedniče, uvaženi uh, zastupnici odbora, prije svega bih vam zahvalio na pozivu što ste nam omogućili da vam danas predstavimo našu europsku građansku inicijativu. Kao što je gospodin predsjednik rekao kada je pohvalio naš uspjeh. E, možda vam se čini da smo danas mogli donijeti boce šampanca s nama, ali još uvijek su u tijeku provjere potpisa. Istina je da smo prikupili više od 1,6 e, milijuna potpisa, međutim njih treba provjeriti i još uvijek smo oprezni kada je riječ o pravom ishodu ove inicijative. prije e, nego li vam se obrati gospodin Sebastian Reimer, autor inicijative. Mi ćemo vam ukratko dakle, predstaviti prijedlog e, direktive. Da bih vam dakle kratak pregled inicijative i onoga što smo uspjeli postići. Europska građanska inicijativa Zaustavimo ekstremizam jest e, inicijativa građana koja bi htjela prekinuti ovaj napor Europske unije u borbi protiv e, dakle svih vrsta ekstremizama pa i onih vjerski motiviranih. Mi bismo htjeli ujediniti evropske institucije, politiku i građane. Htjeli bismo ih objediniti da zajedno razgovaraju o tome kako svi zajedno E, kako se svi zajedno možemo boriti protiv ekstremizma u Europi. Neću sada govoriti o događajima na Novom Zelandu ili o događajima koji su se nedavno dogodili u Utrehtu. Dakle, svi zajedno moramo djelovati. To je ukratko glavni cilj ove inicijative. Htjeli bismo se boriti protiv e, krajnje desnice, krajnje ljevice, religijski motiviranog ekstremizma, mrž, govora mržnje na internetu i izvan njega i otud prijedlog direktive. Mržnja započinje narušavati naše društvo, vladavina prava igra sve manju i manju ulogu u našim raspravama. Temeljna prava, dakle koje proizlaze iz povelje o temeljnim pravima se trebaju zaštititi u našim društvima. Utjecaj skupina i zemalja izvan Europske unije se povećava. Događaju se teroristički napadi. Vidite ovdje i statistiku vezanu, vezane uz terorističke napade od 11. rujna 2001. Dakle, ovo su podaci iz 2017. Islamistički teroristički napadi su na vrhu ove liste. Slijedi ih, e, napadi da dakle, krajnje desnice te ostali. Mi bismo htjeli dakle, dati jedan neutralan evropski primjer, dakle nečega što bi moglo igrati važnu ulogu ne samo unutar, već i izvan Europske unije. Sebastian će kasnije govoriti više o tome, ali mi bismo se htjeli boriti i protiv stranog financiranja terorističkih e, mreža. Ne možemo dozvoliti da se ovdje financiraju strane terorističke skupine. Imamo dakle terorističke skupine koje je financiralo muslimansko bratstvo. Govorimo o iznosu od oko 130 milijuna eura koji su se prebacili na bankovne račune u europskim bankama. Financirale su se dakle džamije gdje se propovijedalo, propovijedao dakle muslimanski ekstremizam i htjeli bismo prirati na evropske institucije, upozoriti ih da su ovakvi ekstremisti puno opasniji od siromašnih ekstremizma, te se moramo pozabaviti ovim financijskim transakcijama. Tu bi se trebalo uvesti više reda i transparentnosti u ovakvu vrstu financiranja. Također valja predvidjeti kazne ukoliko dolazi do nezakonitih bankovnih transakcija. Također, tu je definicija ekstremizma koja je složena, može biti predmet rasprave. Mi kažemo da i ekstremističko ponašanje onakvo koje podrazumijeva uništavanje temeljnih e, ljudskih prava kako su navedene u povelji o temeljnim ljudskim pravima. I tada bi se ta osoba ili institucija trebala označiti kao ekstremistička. Želimo nultu stopu tolerancije u odnosu na ekstremizam. To je jedan od glavni element u našoj inicijativi. To će vam kasnije Sebastian protumačiti. Ja ću zato taj dio preskočiti. Želimo da Evropska unija nastavi živjeti za našu djecu i za naše unuke. I ona treba odgovoriti na važna pitanja na koja države e, članice zasebno same ne mogu odgovoriti. Dakle, to podrazumijeva odgovor na govor mržnje, na sve oblike ekstremizma. To nije nešto što možete rješavati isključivo na nacionalnoj razini. To se e, mora rješavati na razini Europske unije. Također mislimo da Evropska unija i njezine institucije mogu zadobiti povjerenje građana upravo provodeći ovakvo djelovanje. Kao što vidite, milijun i šesto tisuća potpisa koji su prikupljeni dokazuju da evropski građani žele da evropske institucije nešto poduzmu i to je ono što mi sada tražimo. Uh, uh, Prije nego li pređem na detalje, htio bih vam uh, predstaviti Sebastiana Reimera. On je jedan pravni stručnjak, on je odvjetnik i on je autor naše inicijative usmjerene protiv ekstremizama. Izvoli Sebastian, predajem ti riječ. Hvala vam uh, na mogućnosti da vam se obratim na ovom mjestu. Ja sam pravni stručnjak. Započeo sam raditi u Austriji, u tamošnjem uh, federalnom uredu nakon eh, studija prava i sa 23 godine. Prvi put sam eh, posjetio tada taj ured, to je nešto što se redovno organizira na tom mjestu i posjet je započeo u podrumu institucije i tamo su bili zatočeni eh, dakle ti zatočene osobe još tamo 1848. Mislio sam da to da bi to bilo dobro mjesto za početak moje karijere, zato sam se odlučio za tu instituciju. Onda vam je evo jasno, bilo mi je jasno što želim zaštititi i čime se želim baviti, to su bila temeljna prava. Mi u Europi o tome puno raspravljamo. Mnogo se ratovalo da bismo postignuli ovo što danas imamo, a to je povelja o temeljnim pravima. Dakle, mnogo je tu napora poduzeto, a kada pogledate medije, onda možete vidjeti u kakvoj smo situaciji. Ja bih ju opisao dosta kritično. ima dosta nasilja, pojava ekstremizma, svima su još pred očima grozne slike koje su došle iz Christchurcha, imamo političare iz drugih zemalja koji koriste takve stvari u svrhu propagande da bi se stvorili neki novi ekstremizmi, da bi se ljudi osvetili. Bilo da je to fašizam, islamizam, to su jednostavno dvije strane iste medalje. Dakle, ovi instrumenti koji su na raspolaganju su vrlo slični, mi se moramo proboriti protiv toga, a ono što možemo napraviti jest da ne nastavimo šutjeti, da se borimo, da se borimo na način kako su nas učili. Povijest nas je naučila da moramo odgovarati u duhu temeljnih prava i liberalizma i vladavine prava. I zbog toga sam izradio nacrt direktive. Nikad u životu nisam e, bio aktivan e, u području politike, ali ove okolnosti, ovi napadi, ovaj napad na društvo su me potaknuli da se počnem baviti ovome, da se bavim dakle svim ovim e, zadaćama. To nije, za, to nije lak zadatak, nije čak niti ugodan, ima tu dosta rizika. dosta ljudi s kojima surađujem je pod, političkom e, zaštitom i zato vam e, ovdje sada govorim nešto se događa. Mi smo se susretali sa ljudima koji se bore protiv e, ekstremizama, tu je primjer liberalnih muslimana. tu su drugi ljudi, primjerice, koji se bore protiv ekstremne desnice. Oni su tu naši veliki partneri u ovoj inicijativi. I to je razlog zbog kojeg sam da izradio nacrt ove direktive, to je to da dam konkretan odgovor, konkretna rješenja. Prvo što je potrebno učiniti je dati jasnu definiciju ekstremizma. Ljudi, zakonodavci, vlasti ne mogu djelovati ukoliko ne znaju što je točno ekstremizam. Sada govorimo dakle o krajnjoj ljevici, krajnjoj desnici, to je negdje oko 2%, to je statistički pristup. Mi smo to izmijenili. Statistički pristup e, ne pomaže ukoliko je došlo do pomaka prema desnici u cijelom društvu. Dakle, mijenjaju se omjeri, mijenjaju se onako kako se društvo mijenja. I mi smo zato tu ponudili definiciju ekstremizma na osnovu sadržaja. Dakle, ukoliko to je navedeno u prijedlogu naše direktive. Što je važno i čega se boje ekstremisti? Pa to je transparentnost. Tu smo uveli propise, dakle u skladu sa načelima na pravednog suđenja, vladavine prava. Nakon, nakon prolaska tog postupka onda ste na jednoj listi, nađete se na listi dakle ekstremizama, ekstremističkih aktivnosti i onda je ta dakle lista može biti dana na raspolaganje državnim tijelima. To je kombinacija pozitivne i negativne motivacije. Dakle, ova lista je negativna motivacija. Ukoliko ne želite dospjeti na tu listu, onda nemojte biti ekstremist. Ali tu je pozitivna motivacija. mislim da se trebamo brinuti o ljudima koji štite temeljna prava tvrtke, institucije, obrazovne institucije prije svega, vlasti, dakle svi koji pružaju usluge i proizvode, a koji se zalažu za temeljna prava, oni bi svi trebali dobiti jednu vrstu certifikata Dakle, imate primjer certifikata organske proizvodnje. To je nešto što bi moglo potaknuti ljude i institucije. Mislim da bi to trebalo uzeti u obzir. Niste li vi zainteresirani ka koju, koju školu vam pohađaju djeca? Pa sigurno biste odahnuli da ta škola primjerice ima ovaj certifikat, da je tamo sve u redu. Ovo je dakle primjer pozitivne motivacije. što je definicija ekstremizma. Inače sve započinje govorom mržnje. To je jedan od najgorih alata. Dolazi do velikog broja ljudi putem društvenih mreža. Mi svi koristimo društvene mreže, ali možete ih koristiti na negativan način i one su u tom smislu dosta snažne. Zato imamo ovu abstraktnu definiciju ekstremizma, dakle uništavanje temeljnih prava. A uključili smo i konkretnih 27 slučajeva, odnosno primjera, kako bismo olakšali provedbu ove direktive. Najvažnije je dakle, govor mržnje, tu su e, drugi primjeri poput kampanja organiziranih protiv e, odgoja, nisam e, siguran kako će se razvijati radna mjesta tijekom idućih deset godina. Zamislite što će se dogoditi koliko počnu rasti stope nezaposlenosti, to neće biti dobro. Ima potom raznih primjera diskriminacije u pravosudnom sustavu, tu su primjeri iz šerijatskog, e, zavezanju provedbu šerijatskog zakona potom ekstremizmi koji podupiru druge vrste ekstremizma, da li suradnjom, da li financiranjem. Na koncu, imamo dakle ovaj sustav pozitivne diskriminacije koji, bi se ogledao dakle, u primjeni ovog certifikata, potom je tu ova lista koju sam spomenuo, svojevrsna crna lista, te dakle istrage financijskih transakcija. Ono što je važno, mi se ovdje ne bavimo dakle zatvaranjem ovih ekstremista. Znate priču o Abu Grajbu. Dakle, koji je najbolji način eh, da se nosimo sa ovim najtvrdokornijim ekstremizmima? koji je najgori način e, da se borimo protiv njih? Pa to je da se oni evo ujedine u, kada su zajedno u zatvoru, onda su još i jači. Vidite da to ne funkcionira. Ali što je problematično još? Što je ako oni imaju na raspolaganju velike svote novca? Dakle, treba vidjeti otkud im dolazi taj novac. Dakle, ja sam e, dakle, stručnjak za pitanja zaštite osobnih podataka. Imamo E, dakle razvoj, e, vidimo velik razvoj u zaštiti osobnih podataka, donose se brojni propisi. Pitanje kojim sam se bavio je bio zašto se baviti samo jednom e, zaštitom prava. Mislim da u povelju o temeljnim pravima ima čitav niz prava koji bi se trebali dakle, dodatno zaštititi. Dakle, ne možete braniti jedno temeljno pravo braneći ga drugim temeljnim pravom. Mi smo jednostavno svi jednaki e, i svi pri svima se mora pristupiti na, jedan, na, na jednak način. Dakle, to je svojevrsan ideal za kojim se dakle povodim, usmjeriti svoje djelovanje na osnovu povelje o temeljnim pravima. Dakle, tu su i primjeri koje imamo iz e, drugih e, dakle, zakonskih odredbi koje su nam na raspolaganju, ali imate evo ovdje primjer koji donosim, e, imam ovdje tekstove dakle, koji su vam na raspolaganju, možete mi se obratiti kako god želite i hvala vam najljepše na vašoj pažnji. Thank you both Hvala vam obojci na e, izlaganju. Sada prelazimo na raspravu sa našim članovima. Dakle, predsjednik e, druge skupine, Oliver Röpke, e, na četiri minuta On je također iz Austrije. Izvoli, Oliver, gdje si? Thank you, Hvala lijepo, dobro jutro. Gospodin Reimer, gospodin Laupš. Evo, u ime e, radne skupine radnika želim vam evo, poželjeti dobrodošlicu, naš odbor, kuću građanskog društva. Posljednji teroristički napadi u Europi i ovaj na Novom Zelandu znači, znači da je došlo vrijeme da se moramo pozabaviti ovim nasilnim e, dijelima koji proizlaze iz ovih ekstremističkih ideja. Ekstremizam dovodi do polarizacije u društvu on ne pripada samo jednoj skupini ili jednoj religiji, već duboko dijeli naše društvo. Nasilni ekstremizam ne poznaje granice i obuhvaća sva društva. Vjerujem da se svi slažemo da se moramo nastaviti boriti protiv rasizma, diskriminacije, govora mržnje i nasilnog ekstremizma u svim oblicima. Destruktivne političke stranke ugrožavaju demokraciju. To je globalni problem i Evropska unija nije imuna na te probleme. U našoj skupini se slažemo sa UNESCO-om, dakle nije dovoljno boriti se protiv ekstremizma, već ga moramo ispriječiti. To počinje već u školama, treba osnažiti mlade da se odupru dakle, toj vrsti registra, naročito na društvenim mrežama. Također se moramo baviti socijalnim i ekonomskim problemima koji dovode do isključenosti. Prije svega treba osnažiti mlade i stvoriti mogućnosti za njihovo sudjelovanje u demokratskom životu. Moramo im dati nadu za bolju budućnost. Tu su to je povezano sa pristojnim radnim mjestima koji će im omogućiti dobar životni standard i svjetlu budućnost. Građansko društvo tu ima jako važnu ulogu. Krajem prošle godine naš odbor je usvojio mišljenje o spriječenju e, širenja terorističkog sadržaja na internetu. Tu smo zatražili jasnu pravnu definiciju e, terorističkih informacija i zagovaranja terorizma. To bi trebalo olakšati dakle, pravno postupanje prema počiniteljima. To je nešto što mogu poduzeti Europska unija i države članice. One moraju provoditi vladavinu prava, treba imati nultu stopu tolerancije prema terorizmu. Govor mržnje na internetu je rastući problem. To često donosi posljedice u stvarnom životu. Društvene mreže i drugi forumi na internetu se zloupotrebljavaju za širenje mržnje. To se čini vrlo brzo. Istovremeno moramo naglašavati potrebu zaštite slobode izražavanja i slobode pristupa informacijama svim građanima. Borba protiv terorizma nikad, se, nikad ne smije podrazumijevati u ograničavanje građanskih e, sloboda i slobode izražavanja. Dakle, ona sama ne bi trebala ići protiv onih vrijednosti koje branimo, a to su sloboda, demokracija, pravda i vladavina prava. I naša e, grupa koja se bavi tim pitanjima da može dati svoj doprinos u tom smislu. Hvala vam još jednom što ste se uključili u ovu raspravu. Nadam se da će i vaše razmišljanja biti uključena u ovaj proces. Jedino zajedno ćemo pronaći rješenja i rješenja za ove probleme. Hvala lijepo. Oliver. Hvala lijepa Olivere. Ciljan e, Loan iz Irske ima tri minute. Izvolite. Hvala predsjedniče, hvala na ovim prezentacijama. Ja bih dodao nešto ovoj raspravi. E, moramo biti realistični kad se govori o uzrocima ekstremizma i populizma. E, razjasnimo što se ovdje događa. Imali smo e, kolaps ekonomskog i financijskog sustava, a rješenje tog kolapsa je bila ponovna izgradnja gotovo istog sustava. E, to se financiralo e, postupkom štednje i politikom štednje. Mnogi e, obični radni ljudi su neproporcionalnu cijenu platili za spašavanje sustava koji ih je izdao. I sada deset godina nakon toga poruke koje dobivamo od ljudi na vlasti da imamo ekonomski oporavak mjerimo BDP, e, stope e, pozajmljivanja, rastu i tako dalje. To je ekonomski uspjeh. Ekonomija se oporavlja. Međutim, poruka stvarnosti je drugačija ako gledamo indikatore poput siromaštva, e, beskućništvo, e, gubitak bioraznolikosti, socijalni i e, okolišni faktori nam daju potpuno drugačiju sliku. I to dovodi do situacije gdje imamo poruku od službene Europe koja je u neskladu sa stvarnošću koju iz, e, trpe naši sugrađani. E, imamo preke veze između ljudi na vlasti, industrije, lobista, financijskog sektora, vlada i građana na terenu. To stvara plodno tlo za populizam, ekstremizam, lažne vijesti dezinformacije jer nema povjerenja u onom što ljudi doživljavaju je u neskladu sa onim što im se govori o dozgo. E, tako ih e, onda ekstremizam proguta jer je to jedino mjesto gdje nalaze svoj dom. Sada imamo e, šanse s novim parlamentom, s novim, novom komisijom, imamo šansu za rješavanje, rješavanje tih problema. Imamo održive ciljeve razvoja, e, treba podržati socijalna e, prava građana, e, prava prirode. Moramo ih i rješavati u kontekstu naših gospodarstava. Ako ne budemo stvarni o sistemskim promjenama, moramo imati kao model održivi razvoj, onda nećemo riješiti korijene ekstremizma i populizma. Hvala lijepa. Eh, Gonzalo Lobo iz Portugala ima riječ. Hvala predsjedniče, govorit ću portugalski. Molim, stavite slušalice. Hvala lijepa na ovim izjavama i na inicijativi. Ova inicijativa, kako je ja vidim, je dobro počela. To je pozitivna inicijativa koja šalje pozitivnu poruku. A pozitivne poruke, e, po mom mišljenju, e, su dobar način da riješimo ekstremizam. Po mom mišljenju, o mnogo toga što se događa u Europi, Europi danas je loše. Pa se moramo prestati sami sebe ranjavati i štetiti samim, samima sebi. E, pogledajmo u budućnost. Mislim da je vaša inicijativa orijentirana prema budućnosti. Nemamo neku formulu za sprečavanje ekstremizma ali e, životni stil bi mogao pomoći građanima da se suočavaju s ovim situacijama. Moraju se angažirati u životu zajednice, u, u e, integriranju u društvu. E, trebamo punu integraciju građana u društvo. To je najbolji način sprečavanja ekstremizma. Mi smo europljani mi živimo na području koji ima najviši životni standard na svijetu. Imamo socijalni sustav koji e, je temeljen na e, građanima. U ovom odboru predstavljam e, poduzetnike. Mi moramo također snositi svoju odgovornost u raspodjeli bogatstva prema nekim ljudima e, e, Europa je izgubila na konkurentnosti, ali ta, to ne smije utjecati na kvalitetu života e, naših sugrađana. Naše društvo raste, naše društvo je model, model za ostatak svijeta. Gospodarska konkurentnost, ok, ali imamo još uvijek najbolji socijalni model na svijetu. Imamo obrazovanje u školama, e, sve zasnivamo na miru i e, ljude učimo europskim vrijednostima, poštujemo obitelji i pravdu. E, u Europi sloboda je neotuđivo pravo ali ne mogu se e, svi e, pohvaliti time da žive na slobodi. Mi u Europi živimo slobodno. U tom moramo poštivati e, svačiji izbor, a ne smijemo nametati neke određene izbore. Ne, ne možemo ljudima reći e, e, kome se moliti, što jesti i koji auto voziti. Imamo napredak koji se može koristiti u razne svrhe. Moramo poštivati većinu i manjinu. E, trebamo poštivati slobode sviju. Stoga pozdravljam ovu inicijativu i pozdravljam vašu poruku. Živimo u Europi, želimo nastaviti u, živjeti u Europi s istim socijalnom modelom. Hvala lijepa. A sada Cinzia Del Rio iz Italije, tri minute. Eh, e Hvala Sebastianu i Mihajlu što su nam predstavili ovu inicijativu. Hvala im za ovaj pravni pristup definiciji ekstremizma. Naš posao se nastavlja. Europi je potrebna ova inicijativa protiv ekstremizma. Ekstremizam je nešto što prijeti europskom projektu. Potrebno je upućivati jasne poruke u borbi protiv svih oblika ekstremizma. Pa i u ovoj kampanji za izbore za Europski parlament. Dolazim iz zemlje gdje se populizam poprilično koristi, potiče se ekstremizam i ovim e, ambivalentnim rječnikom koji ovisi o političkim prilikama, to se događa u mojoj zemlji, prisutan je populistički diskurs, napadi, politikanata koji se kandidiraju i insinuiraju da nas predstavljaju u europskim institucijama. Potrebno je boriti se protiv svih oblika ekstremizma. Za mene to znači svaki oblik ksenofobije, rasizma, diskriminacije, novi fašizmi, novi nacionalizmi koji se šire Europom, šire se među građanima i nažalost među našim vladama. To stvara nesigurnost, e, strah i antijevropske osjećaje. Prava su nešto čemu se ne može pregovarati. Jedno je poštovanje sloboda, a drugo je nemogućnost rasprave o temeljnim pravima. Moramo se odupriti svakoj vrsti diskursa koji vrijeđa, koji umanjuje različitost. Različitost je temeljna vrijednost i pozitivna vrijednost europske demokracije. I trebali bismo gledati izvan svojih granica, otvoriti se, ne zatvarati se. Ovo inicijativa je jedan važan dijelić mozaika na kojem ćemo nastaviti graditi i braniti Europu suživota, solidarnosti, uključivosti, uključiti u to progresivne snage, uključiti socijalnu stranu, dakle građansku inicijativu. Dakle, to je jedna inicijativa koja kreće s teritorija, dakle sa dna, sa građa, od građana. A to je da bi se nastavio dijalog, nastavilo sučeljavanje koje smo možda pomalo zapostavili. Htjela bih također istaknuti da se danas slavi Međunarodni dan borbe protiv rasizma. Grazie, presidente. Hvala vam. Danas raspravljamo o jednom prijedlogu koji je u centru interesa građana. Jučer se pokraj Milana dogodio pokušaj atentata u kojem je skoro stradalo 50 učenika i to u autobusu kojeg je zapalio jedan ekstremist koji je protestirao zbog e, stradalih migranata u sredozemlju. Međutim, e, osim ovih pokušaja atentata i atentata koje je nažalost upoznao i ovaj grad, tu je ekstremizam riječi, kao što je malo čas govorila Čincija. Svaki dan slušamo i vidimo u vječnicama, u medijima, na političkim skupovima takav riječnik. Moja vlada, prije svega ministar unutarnjih poslova Salvini, je onaj koji predvodi ovakav diskurs. To stvara reakcije i protureakcije koje mogu gurnuti ljude ka nekim ekstremizmima. Tu je ekstremizam simboličnih gesta. Sve više vidimo nacističke, fašističke ispade, napade na groblja, napade na židove, kao što se dogodilo u Rimu i u Francuskoj, dakle, na oznake koje podsjećaju na deportacije građana u logore. Tu je ekstremizam političkih e, izbora. To se događa već nekoliko godina na istoku, mislim pritom na Mađarsku i na Poljsku. Napadaju se temeljna prava građana, napada se pravosuđe, neovisni mediji. Europske institucije su bile spore u svojim reakcijama na ove opasne napade. Komisija je uvijek jako oprezna, brzo djeluje kada je riječ e, o ekonomskim problemima, ali je jako spora kada je riječ e, o djelovanju vlada koje napadaju slobode građana. To je Europa u dvije brzine. Vrlo osjetljiva i brza na ekonomskom i financijskom planu, jako spora i impotentna pred napadima na temeljna ljudska prava građana. Ne može se tako nastaviti. Hvala vam, Antonio. E, Sada riječ ima... Eh, eh, ima eh, Stefan Biftu. Pitanje ekstremizma je pitanje koje je vrlo važno i vrlo osjetljivo istovremeno. Naša društva su postala društva nasilja, na to nismo navigla. Le Monde cijeni da je E, u, prošloj godini 3000 ljudi ubijeno od islamista. Mm, e, to je pokret koji smatra da je naselje e, legitimni izraz mišljenja. To je istina za islamizam, za one koji su razorili Pariz prošlog vikenda Trebamo biti e, konkretni. U izvještima e, iz Pariza e, čujemo ljude pred zgradama koji vič, zgrada gori. I djevojka je na viče spržit ćemo bogataše. Spalit ćemo ih. mi smo u situaciji u kojoj je se mržnja legitimizira. E, to je pravi ekstremizam, to je legitimizacija nasilja kao način djelovanja. E, e, ja sam bio s gradonačelnom Versaja u jednoj sinagogi e, i tamo je Mohamed Merad ubio djecu rabina. Kada se ubijaju djeca, to znači da ima e, da dolazi do gubitka ljudskosti e, gledamo gledajmo žrtve e, možemo imati mišljenja koja su snažna ali stoga ih ne trebamo ne smijemo braniti slobodu izražavanja. Mm, ja, e, certifikat, ja sam malo boj toga. Za vrijeme francuske revolucije 17 milj, e, tisuća su e, pogubljeni giljotinom, 3 tisuće žena od njih. Oni koji nisu imali certifikat građanstva su bili pogubljeni. Stoga se bojim te riječi. Mm. E, e, imamo popis e, terorista, vidimo da uprave policije i sudova i, imaju te popise. Međutim, što se radi? Ne možete zatvoriti nekoga jer je islamist, jer je fašist, jer je anarhist. Prema tome imamo praktičnu teškoću u borbi protiv nasilja ali moramo svakoga, svakako biti oprezni. Hvala Stefan. A sada ima gospođa Ževinjev Savigny, isto iz Francuske. Dobar dan, e, govorit ću francuski. Ja sam e, e, članica skupine 3 za raznolikost u Europi. Nisam e, shvatila e, smisao ove inicijative i istraživanje e, na web stranicama mi nije mnogo pomoglo. Ne referira se samo na ekstremizam već i na unutarnje tržište. Sada malo bolje vidim u ovoj raspravi o čemu se radi, ali vidim tu još uvijek opasnosti, opasnosti ove inicijative, e, e, opasnosti za vrijednosti Europske unije o kojima govorimo e, jučer i danas. Ljudsko dostojanstvo, demokracija, sloboda, socijalna prava, podjela vlasti, sloboda izražavanja E, e, ne trebamo biti e, uvijek složni sa europskim politikama. Europska unija se zasniva na ugovorima. Mnogi građani koji kritiziraju te ugovore i žele ih modificirati, žele izaći iz politike štednje E, e, i žele da se e, kritizira one države koje ne primjenjuju ista pravila recimo zaštite okolišta i tako dalje. Ekstremizam, malo smo razjasnili stvari, ali moramo o tome još dugo razgovarati kako bismo znali što je to. Moramo biti precizni ako se radi o ekstremnoj desnici, ksenofobnoj. Ako se radi međutim o tome da se zabrani svako izražavanje mišljenja, onda kažem ne, tu eh, ja imam eh, velike sumnje. Eh, hitnost jeste borba protiv siromaštva i socijalne nejednakosti. Hvala, tako ćemo riješiti ove probleme tom borbom. Na kraju i kao zaključak ove rasprave e, želio bih u prvom redu zahvaliti svim sudionicima koji su doprinijeli ovoj važnoj raspravi. Želim e, zahvaliti organizatoru ove inicijative jer vi prelazite s riječi na akciju. Moramo se boriti protiv ekstremizma, ali moramo se čuvati da ne padnimo u drugi ekstremizam. E, mislim da vaša inicijativa je svjesna ove opasnosti i da se fokusirate na ono što je važno. Ova inicijativa daje e, strukturirani e, odgovor na strukturirani napad na naše vrijednosti. Ne radi se samo o povelji o temeljnim pravima. E, e, e, to imamo i u članku 2 ugovora. Tu se govori o osnovnim vrijednostima Europske unije. Hvala vam na vašem angažmanu. Naravno, također biti i kritični prekim nekim elementima kao što su rekli e, zadnja dva sudionika u raspravi. E, moramo biti e, oprezni da ne postanemo ekstremisti dobroga. To naravno nije vaša intencija. Vaša inicijativa dolazi u pravi trenutak u vremenu u kojem živimo ne radi, nije to samo e, demonstracija od toga da kad građani e, poduzimaju inicijativu onda to može pomoći Europi. E, evo, čestitam vam na prikupljanju potpisa. Mislim da će ti, većina tih potpisa biti certificirani i i onda ćete to te potpise poslati službeno komisiji. Dobit će ih i parlament. E, ne znam hoće li to biti ovaj parlament u ovom sazivu ili sljedećem, u sljedećem sazivu. E, mi sada radimo u e, istom smjeru, imamo posebnu raspravu, govorim o ovom što je, o čemu je govorio Stefan, govorit ćemo o antisemitizmu to je vrlo e, opasan ekstremizam koji sada se javlja u Europi i moramo poslati jasnu poruku protiv toga. Hvala vam lijepa i sada idemo na sljedeću raspravu e, našeg e, dnevnog reda. Dopustite mi da pozovem predsjednika Berlusconija i potpredsjednicu Francuskog gospodarskog i socijalnog odbora da mi se pridruže ovamo. Gospodine predsjedniče Bernasconi, potpredsjednice, dragi kolege, Želim vam svima dobrodošlicu na plenarno zasjedanje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora. Uvijek e, nam je veliko zadovoljstvo sastati se ovdje u Briselu i to je također način da vam se zahvalimo na vrlo ljubaznom dočeku prije nekoliko mjeseci u Parizu u vašem gospodarskom i socijalnom odboru e, koji je također zadužen za pitanje zaštite okoliša. Drago mi je što mogu reći da naše dvije institucije imaju vrlo dobru suradnju koja već postoji duže vrijeme. Antoine de Saint-Exupéry je rekao da kamen nema, ne može se nadati ničemu drugom nego da bude kamen, ali zajedno više kamenja može postati hram. Dakle, predlažem da zajedno izgradimo taj europski hram ima mnogo dobrih primjera naše uspješne suradnje. Vaša ustanova sudjeluje na e, godišnjim sastancima glavnih tajnika gospodarskih i socijalnih odbora. E, naš kolega Gonzalez iz Portugala predsjedava također skupinom za europska pitanja, a postoji brojna druga pitanja u kojima dobro surađujemo. Mi računamo s vama kao što je to već bio slučaj u brojnim e, područjima, a nedavno i vezano uz bijelu knjigu Europske komisije o budućnosti Europe, moj prethodnik je pokrenuo široke konzultacije diljem Europe koje su zabilježile veliki uspjeh. U tom smislu 18. E, svibnja 2017. godine sastanak e, sa građanima je dao vrlo dobre rezultate, to, se, to je također e, našlo svoje mjesto u zaključcima naših dviju institucija o bijeloj knjizi Europske komisije. Rasprava o budućnosti Europske unije okončat će se 9. svibnja na samitu u Sibiju. Tom prilikom će šefovi država i vlada pokušati dati politički odgovor na ova pitanja. Oni su uputit će svoju posljednju poruku prije europskih izbora i možda će već naznačiti kako bi trebale izgledati njihove odluke na vijeću krajem lipnja e, budući da će se tu uspostaviti smjernice za sastav buduće komisije. S naše strane mi smo dali veliki doprinos e, razradi ove teme. Europa e, koja sluša svoje građane održiva Europa, to je tekst koji smo osvojili jučer na plenarnom zasjedanju. Mi ovdje želimo uputiti više poruka i želimo iskazati svoju potporu europskom projektu, njegovim vrednotama i rezultatima. Mi također insistiramo na tome da na europskoj razini moramo imati jednu globalnu strategiju kako bismo proveli u dijelu e, dijelo Agendu 2030. Ta održiva agenda mora donijeti jednu strategiju koja će uzeti u obzir konkurentnost, zaštitu okoliša i e, zaštitu i socijalnu inkluziju. Mi također naglašavamo da je potrebno pripremiti se za stvarnu digitalnu preobrazbu koja će omogućiti europskim tvrtkama da ostanu na začelj, odnosno da budu na predvodnici jedne transformacije. Moramo ih uključiti u europsku raspravu i kao protagoniste, ne samo kao promatrače. I moramo mlade uključiti u raspravu budućnosti. Drage kolege, dragi predsjedniče, dopustite mi da spomenem još jedan e, važan doprinos e, našeg odbora raspravi o budućnosti Europe. Radi se o našem događanju pod nazivom e, Građansko društvo za novi početak. Želim zahvaliti također Francuskom vijeću za gospodarske, socijalne i pitanja i okoliš i njegovoj potpredsjednici što je sudjelovala u zaključnoj raspravi sa drugim predsjednicima nacionalnih gospodarskih i socijalnih vijeća. Ovaj događaj imao je veliki uspjeh, više od 400 sudionika je sudjelovalo na njemu, te je sudjelovalo više od 140 novinara. No osim činjenice da je imao snažan komunikativni učinak, upućena je jedna jasna, e, nedvosmislena poruka. Europsko građansko društvo potvrđuje svoju punu potporu europskom projektu i tu se stavlja naglasak na tri stvari: održivi razvoj, mlade i europski projekt. To je projekt koji mora jamčiti osnovne vrijednosti kao što su demokracija, sloboda, inkluzija, solidarnost i konkurentnost. Putem te inicijative htjeli smo mobilizirati civilno društvo na svim razinama uoči europskih izbora. Mi smo svjesni važnosti ovih europskih izbora i tražimo više nego ikada da svi budemo vrlo budni i angažirani. Moramo udružiti snage kako bi smo postigli snažnu izlaznost i snažan mandat koji će ojačati europske institucije i europski projekt u predstojećim godinama. Europski gospodarski i socijalni odbor zajedno sa ostalim institucijama Europske unije definirao je jedan ambiciozan komunikacijski program gdje će se naglasiti aduti Europe, ali i sve ono što je potrebno izmijeniti i poboljšati. Trebamo se boriti protiv euroskeptika i populista, protiv ekstremističkih snaga koje se koriste svim argumentima kako bi okaljali imidž Europe. Trebamo se boriti protiv onih koji nemaju nikakav drugi recept osim sve srušiti, sve uništiti, predstavljajući javnosti iluziju da će progon stranaca ili gradnja zidova biti jamstvo za dobrobit e, svih građana. No ne nude nikakve konkretna rješenja za kompleksne probleme s kojima se suočava današnji svijet. Dakle, jedini cilj je naglasiti strahove, e, strah u društvu kako bi došli na vlast. To je jedan deja vu koji nas je koštao 60 e, milijuna stradalih u prošlom stoljeću. Demokracija traži našu potporu kako bismo očuvali mir koji gradimo posljednjih 60 godina. Iz tog razloga trebamo konsolidirati sve saveze i sve one koji su koji se zalažu za renesansu Europe. Iz tog razloga sam javno podržao pismo predsjednika Makrona e, koje je bilo upućeno europskim građanima prije desetak dana u kojemu on također poziva na europsku renesansu. Ja nisam zatražio autorska prava, ali drago mi je da je preuzeo moje riječi. Zaključit ću riječima Jean-Jacques Rousseau. Nikad nije bilo ljepšeg, većeg i korisnijeg projekta u ljudskom umu osim trajnog i univerzalnog mira među europskim narodima. Hvala vam što ste došli ovamo, dragi Patrik, dajem ti riječ. Merci. Monsieur le Président, cher Lucas, Dragi predsjedniče, dragi Luka, dragi članovi Europskog gospodarskog i socijalnog odbora, dame i gospodo, prije nego što uzmem riječ, htio bih samo reći da mi je doista velika čast što ste me pozvali ovamo da vam se obratim. Nisam se ovdje obratio vašim članovima prije, u zadnje dvije godine. Ovo je doista jedan ključan trenutak e, za Francusko vijeće za gospodarska i socijalna pitanja i doista mi je drago što mogu konstatirati da ciljevi koje sam iskazao na početku mandata, kao što su jačanje veza između e, moje ustanove i vašeg odbora, da su se doista ostvarili. Ta veza e, je da kako olakšana činjenicom da dijelimo zajedničke vrijednosti, i da postoji velika odlučnost u provedbi. I tu posebno želim istaknuti vezu, e, odnosno e, vrlo snažne kontakte koje imam sa vašim predsjednikom i veliko mi je zadovoljstvo što vam mogu ponuditi 10. travnja da vas ugostim u Parizu na jednoj raspravi posvećenoj budućnosti Europe, kao što je to i ova današnja. Prije samo nekoliko samo nekoliko tjedana pred e, europske izbore vjerujem da će mnogi biti zainteresirani za našu raspravu. Tu će biti nekih e, alarmantnih činjenica, prognoza, ali isto tako i nove nade i ojačane volje i odlučnosti. Da, mislim da kao i uvijek trebamo stati u obranu tih velikih europskih ideja. Čak i ovakva nesavršena Europa je jedina originalna tvorevina u 21. stoljeću i zapravo za nju nema alternative u velikom ovom svijetu gdje se druge velike sile okreću prema sebi i e, novom odmjeravanju snaga. I gledaju nas kao na konkurenta i žele nas oslabiti i žele da nestanemo. I zapravo ova e, Europska građanska inicijativa Prekinimo ekstremizam me također nadahnula. I tu se vidi u kojoj mjeri se dovodi u pitanje budućnost Europe, kako izvana, tako i iznutra. I to suverenim težnjama tu su oni koji se zalažu za Brexit i ostali populisti koji znaju istaknuti negativne strane Europe, a zaboravljaju sve ono što je pozitivno i sva ostvarena postignuća. Sada moramo djelovati žurno. E, približava se novi sastav Europskog parlamenta, da kako Europa si mora zacrtati nove ciljeve, ispraviti dosadašnje greške i poboljšati svoj imidž i pokazati da je spremna biti blizu građanima i dokazati da neće biti igračka lobista niti da je zatvorenik e, birokrata kao što se često karikaturalno prikazuje nego da radi u općem interesu građana. Da se pozovem na vaše riječi, dragi Luka, kada ste bili u Parizu, Rekli ste da Europa treba imati mobilizirajuće e, projekte koji će potaknuti entuzijazam u narodu. E, treba pokazati da se može humanizirati e, industrijska revolucija i riješiti ekološka kriza koja prijeti svima nama, posebno onima najslabijima, kako bi se moglo, kako gospodarstvo ne bi bilo odvojeno od društvenog razvoja. Samo pod tim uvjetima kao što ste i sami istaknuli, možemo ponovno probuditi entuzijazam za Europu. Mislim da tu treba dodati još nešto, mislim da je jasno čak i evidentno da se Europa više neće moći graditi bez europskih građana, bez europskog civilnog društva i bez strukovnih snaga. Mislim da i naše ustanove trebaju konačno biti prepoznate u svojoj stvarnoj ulozi. Budući da su se vremena promijenila, europski građani traže da se čuje njihov glas, da se njihov glas uzme u obzir. A naše ustanove su da kako isto tako uključene u ovaj proces. Mi ne smijemo biti samo promatrači političkih događaja i davati neobvezujuća mišljenja. Reći ću to možda pomalo neskromno, ali s velikim uvjerenjem, mi smo doista čimbenik ravnoteže. Mi smo oni koji smo na terenu i koji omogućujemo konsenzus putem dijaloga. Mi javnim vlastima e, ukazujemo na put reformi, tako da naši doprinosi, mišljenja i preporuke predstavljaju neophodne mjere svima onima koji žele postići socijalni mir. Mi smo svjesni tenzija koje postoje u našoj zemlji unazad četiri mjeseca i mislim da to doista pokazuje koji su nedostaci našeg civilnog društva, da postoji nedostatak dijaloga, anticipacije i senzibilnosti. E, ti problemi s kojima se trenutno suočavamo, a čak i ekstremni događaji e, uslijed e, huligana koji dolaze iz različitih političkih opcija. Mislim da doista treba raditi na tome da se spriječi da to poprimi takve razmjere. Žuti prsuci su se pojavili u javnosti, njih motiviraju e, različiti različite težnje. E, po prvi puta se to pojavilo u Španjolskoj, nakon toga u Grčkoj, pa u Francuskoj. To su različiti pokreti koji se koriste društvenim mrežama i koji organizatorima događaja zapravo nude jedan medij e, za e, mobilizaciju kako bismo spriječili da e, naš demokratski sustav sutra bude potpuno van kontrole, moramo reagirati. Dakle, mi smo nedavno imali e, jedan dokument e, kako ostvariti pomirbu u Francuskoj. Tu se je izneseno nekoliko preporuka na temelju potražnje e, traganja za boljom ravnotežom između reprezentativne demokracije i sudjelovanja građana u političkom procesu. Mi smo, e, kada smo radili na tom mišljenju, po prvi puta uključili građane u ovaj proces. Neki od njih e, su radili zajedno sa našim savjetnicima. Sudjelovanje građana u političkom procesu mora naći svoje mjesto i u našoj ustanovi i ovaj eksperiment za nas je dokaz da e, mi to možemo učiniti. Ja doista želim ovakvu transformaciju u budućoj ustavnoj reformi predsjednika Makrona. Nužno je da reprezentativna demokracija otvori više mjesta participativnoj demokraciji unutar naše ustanove postoje brojni resursi i mislim da e, trebamo shvatiti da naša rasprava nije stranačka i ona ne ide za podjelama, nego upravo želi postići konvergenciju mišljenja. Tu se traži što širi konsenzus u općem interesu. Najbolji kompromis počiva na tome da svatko mora prihvatiti neke ustupke u može li, što je sa kompromisom u demokraciji, e, to se zapitao Edward Filip e, kada je prošli tjedan došao u Vijeće za gospodarski socijalni odbor, e, kada je došao čuti naše mišljenje. Rekao je nisam siguran, možemo li sve riješiti u demokratskom sustavu bez političkog kompromisa? Bilo je drugo pitanje. Ja sam uvjeren u suprotno. Kraj citata. Kao što vidite, sve je stvar ravnoteže i čini se da je pred nama jedan evolucijski proces. Pred nama je ustavna reforma e, koja će se naći pred parlamentom u sljedećih nekoliko tjedana i koja također podrazumijeva i reformu naše ustanove e, za koju se zalaže i predsjednik Macron još od srpnja 2017. godine. Kako on gleda našu buduću ustanovu i koji su glavni ciljevi te reforme. Kao prvo, poboljšati interaktivnost i kontakte Vijeća za gospodarska i socijalna pitanja sa vladom i parlamentom u ulozi savjetnika javnih vlasti, tako da će ga se sustavno pitati e, o svim projektima gospodarskog i socijalnog karaktera prije rasprave u parlamentu. Na taj način će se moći uzeti u obzir i opaske civilnog društva kako bi se mogli definirati eventualni nedostaci i spriječiti krize. Zatim, drugo, Vijeće za gospodarska i socijalna pitanja mora organizirati konzultacije s javnosti da kako obrađivat će predstavke jednom e, suvremenijem okruženju digitalnog tipa kako bi se te informacije prenijele Senatu i Skupštini što će im omogućiti da e, nastave raditi na temelju tih važnih građanskih inicijativa. Evo, dragi kolege, e, mislim da će ovo potvrditi našu buduću ulogu kako bismo mogli zauzeti još snažniju ulogu unutar Francuske. Mislim da bi ta reforma možda mogla poslužiti kao nadahnuće nekim drugim partnerima, mislim na 21 e, gospodarsko i socijalno vijeće u e, Europskoj uniji, e, dakle 23 frankofonska gospodarska i socijalna vijeća i da kako vaše ustanove. U tom kontekstu mogu samo izraziti žaljenje e, odluke nove vlade u Brazilu koja je od siječnja suspendirala rad gospodarskog i socijalnog vijeća koji je također član naše međunarodne udruge. To je e, jedan demokratski čimbenik koji nestaje. Mi u Europi trebamo ponovno obnoviti veze između građana i veze sa civilnim društvom, dakle sa građanima, tvrtkama i svim živim snagama u Europskoj uniji i doista se moramo s njima konzultirati o svim temama koje njih zanimaju, kao što se pokazalo u najnovijim konzultacijama. Pritom mislim na socijalne i ekološke teme prije svega. To je možda jedan od preduvjeta ove nove obnove te renesanse koju ste i vi spomenuli, dragi Luka, i želim još reći da postoji jedna ambicija koju želim podijeliti s vama i sa Europskim gospodarskim socijalnim vijećem i nadam se da sam prenio tu poruku. Merci bien, Hvala vam, dragi predsjedniče. Ja ću se također eh, vratiti na tu važnu ustavnu reformu. Nadam se da će ona biti uspješna. I sada otvaram raspravu s našim članovima. Mihaj Ivasku je prvi iz Rumunjske na dvije minute. Hvala vam. Ja ću govoriti na svom jeziku. Gospodine Bernasconi, ja sam izvjestitelj o jednom važnom dosijelu, on se tiče upravo budućnosti Europe za naše građane. Doista mi je zadovoljstvo što evo mogu s vama podijeliti neke od ideja koje je već usvojio naš odbor, a koje su jako važne za evropski projekt. Stižu nam novi evropski izbori, održat će se u svibnju, potom je tu Brexit, Potom su tu dakle sve s tim povezane nesigurnosti i nejasnoće. Za naš odbor je dostojanstvo čovjeka, socijalna pravda, jednakost, sloboda, vladavina prava jesu one vrijednosti na kojima je izgrađena Europska unija i vrijednosti o kojima nećemo pregovarati. To je polazišna točka za reformu unije i za sve naše političke odluke. Naš odbor također E, smatra da je sve to važno popratiti jednom stabilnom socijalnom dimenzijom. Napravili smo važne korake unaprijed. Sada je Europska unija jedna od najstabilnijih područja u svijetu. Međutim, i dalje tu postoje velike razlike između zemalja članica. Mislim pritom na društvenu koheziju. Jedino rješenje je upravo konvergencija prema gore, dakle poboljšanje životnog standarda koji se temelji na održivom e, razvoju. Dakle, ovdje se inzistira na komunikaciji s građanima, pa to zato što građani često smatraju da se pozitivni učinci Evropskoj Uniji mogu pripisati isključivo dakle, zalaganju nacionalnih vlada. Međutim, e, trebalo bi da građani jasnije percepiraju dakle sve one dobrobiti koje proizlaze iz e, članstva u Europskoj uniji. Dakle, to mi smo ti koji moramo o tome bolje komunicirati. To se tiče i suradnje dakle sa svim našim partnerima i nevladinim e, sektorom. Viktor Go je govorio da budućnost možemo e, nazvati različitim imenima. Nepoznata je za one koji se boje, idealna za one koji su hrabri. Hvala lijepo za kolega Hvala vam što ste citirali Viktora Ugo. Dajem riječ Jačeku Kravčiku, predsjedniku prve radne skupine, tri minute. Okay, good uh, morning everybody. Good morning. Dobro jutro svima. Dobro jutro gospodine predsjedniče, evo tu sam. Uh, jako mi je drago što sam i ja prije par mjeseci posjetio Pariz. Dobrodošli sa našim gostima. Doista mi je drago što vidim neke e, koji dakle, raspolažu istom pozadinom kao što je naša. Dakle, evo, pozdrav kolegama. Želio, bih bi biti kratak. Jučer je e, naša skupina usvojila izjavu kojom traži jaču Evropsku uniju. Sada bih vam e, istaknuo tu nekoliko elemenata iz naše izjave. Smatramo da je potrebno raditi za snažnu i ujedinjenu Europsku uniju. Jedino takva Evropska unija nas može zaštititi u kontekstu ovih e, svjetskih nestabilnosti. To je jedini način na koji možemo građanima zajamčiti sigurnost i dobrobit. Ujedinjena Europa je jaka, ali jaka je upravo zahvaljujući svojoj različitosti. Jedino radeći zajedno možemo postići odgovarajuću učinkovitost i vanjski utjecaj. Evropska unija je unatoč kritikama jako privlačna. Uživamo u našem evropskom načinu života. Međutim, da bismo mogli tako nastaviti živjeti, moramo omogućiti dobru poslovnu klimu. Što to točno znači? Želimo moći stvarati E, prihode, dakle to na taj način omogućiti dobrobit u društvu, to se prije svega odnosi na područje obrazovanja i zdravstva primjerice. Dakle, pozabavili smo se svim tim pitanjima, a kada je riječ o poslovnoj klimi moramo se pripremiti za budućnost, moramo prilagoditi infrastrukturu i vještine, tu se moramo svi zajednički za to zalagati. Otvorena tržišta, pravedna integracija, to znači dovršetak jedinstvenog e, tržišta, jačanje evropske ekonomske monetarne unije. Potom moramo omogućiti uvjete za poduzetnike za ulaganje. To su najvažniji elementi onoga što je za nas ova dobra poslovna klima. Također vjerujemo u otvoreno društvo, u otvoreno gospodarstvo. Oni se moraju bolje povezati vrijednost, ne možemo raditi kompromise vezano uz vrijednosti Europske unije, mislim pritom na autoritativne pokrete, na ksenofobiju koja se pojavljuje diljem Europe. Vjerujem da otvoreno društvo i otvoreno gospodarstvo donose dobrobit eh, svim europskim građanima. Poslodavci, biznismeni su građani. I sada svi moramo mobilizirati resurse. Nadolazeći europski izbori nisu samo privilegije, oni također znače odgovornost. Vrijeme je da se počne djelovati. Hvala lijepa. Dziękuję. Et maintenant, je Hvala lijepo, dajem riječ e, Pieru Žanu Coulonu, dakle predsjedniku radne skupine. Gospodine predsjedniče, dragi Patrik, E, pred nekoliko trenutaka si nam rekao da je vrijeme e, da e, cijenimo u našoj skupštini temeljne vrijednosti. Ne smijemo biti samo promatrači političke akcije. Samo oni koji donose neobvezna mišljenja. Vrijeme je došlo da zaista pozovemo na djelo naše institucije, e, bilo nacionalne, bilo e, Europske unije. Ako želimo postati dom budućnosti, e, onda ne smijemo zaboraviti prošlost, one koji su stvorili bogatstvo i snagu odbora za gospodarstvo socijalni i ekonomski e, odbor. Ne smijemo to zaboraviti. Kad nam predsjednik Vrnaskoni e, e, kaže da moramo organizirati građane u, u javnoj raspravi mi smo imali jednu raspravu u odboru o tome koja treba, koji treba biti oblik e, ove javne rasprave i e, kako se uključiti u to naša institucija. Nije više e, situacija kao jučer. Mi smo predstavnici građanici, ali to predstavništvo nije jednako kao jučer. Trebamo vidjeti da, da digitalno područje e, preuzima ulogu e, predstavljanja i e, rasprave, javne rasprave. Naravno, ne smijemo odbaciti digitalno, područje, ali ne smijemo zaboraviti ni javne rasprave. To mora ići ruku pod ruku. Stoga predlažem, gospodine predsjedniče, da e, povežemo e, e, jače naše institucije, da pojačamo suradnju na predstavljanju građanskog društva, mm, da, da svi oni koji su spremni za to pripreme stvarne konzultacije, stvarno predstavljanje društva, ako to ne učinimo, e, ne, znam što će nas zamijeniti. Evo što se dogodilo u Nacionalnom vijeću Italije. Moramo biti aktivni. I e, sada zahvaljujem svima vama, a naročito Patriku koja e, nas uvijek prima u svoj palači i mi se vrlo rado odazivamo tom pozivu. Hvala lijepa. Riječ ima Jean Morris iz Ujedinjene kraljevine. Izvolite. Thank you very much, Mr. Hvala lijepo. Samo jednu minutu. Rekli ste da sam iz Sjeverne Irske, dakle to je upravo u središtu oluje oko Brexita. Europska unija je pomogla da se u mom kraju, da u mom kraju zavlada mir i to može učiniti i sa ostatkom svijeta. Ali ovo što ste vi rekli je da se moramo pokrenuti, moramo se mobilizirati, a prije svega moramo inspirirati mlade, potaknuti njihovu maštu, Moramo im dati mogućnost da, se, da gaje nade za budućnost. Ali naši radnici, naši stari, naša djeca, moramo se brinuti o njima, moramo dokinuti ove razlike, ovo razdvajanje, moramo zajedno živjeti. Moramo živjeti po načinu dakle bijele grlice. E, mir mora biti ono zbog čega smo se uključili u europski projekt, zbog čega želimo da on nastavi. Hvala Jane. Dajem riječ e, gospođi Manuel Buto Stubbs. Izvolite. Merci beaucoup, monsieur le président. E, bonjour, Hvala. Lijepi pozdrav svima. Veliko mi je zadovoljstvo što vas možemo ovdje pozdraviti da kako Europski parlament eh, nam je posudio ovu dvoranu i mislim da mogu reći kao francuskinja da doista postoji jedna sjajna dinamika inovacija, digitalizacije i promidžbe ženskih prava u vašem gospodarskom i socijalnom odboru. To je doista zadivljujuće. Vaš doprinos modernizaciji instrumenata participativne demokracije nas doista zanima zato što imamo zajednički cilj, a to je približiti se građanima i objasniti kako javne politike trebaju biti usmjerene u budućnosti. Vi to radite u Francuskoj, mi u, na razini Europske unije i u tom smislu mislim da možemo razmijeniti iskustva o tim instrumentima nove e, participativne demokracije. Dakle, vi ste spomenuli panele građana, vi ste nedavno e, imali takvu inicijativu i mi smo isto tako imali e, slične događaje i rezultati su bili vrlo pozitivni. Zatim, analiza predstavki. mislimo da tu također postoje mogućnost za poboljšanje u Francuskoj. Mi e, također razvijamo nove formate participacije koji su inkluzivni, koji su pristupačni svim građanima. To je također jedna tema koja nam je važna ovdje u odboru. Ne radi se samo o tome da se pozovu građani koji imaju isto mišljenje, Radi se o ambiciji da se uspostavi e, dakle format za jednu raspravu u se iznose različita mišljenja o europskom projektu. U tom smislu imamo mnogo zajedničkih crta. Također mislim da e, imamo određene stvari koje moramo odraditi do europskih izbora, ali ne treba stati 25. svibnja, budući da je to jedan dugi napor. Kao što rekao sam, Exuperi, demokracija mora biti bratstvo jer u protivnom e, je to nešto što je nametnuto. No ja e, doista smatram da i europski i francuski gospodarski i socijalni odbor mogu dati svoj doprinos i da mogu postati vektori bratstva i uspostaviti nove formate za participaciju, za sudjelovanje e, kako bi se tu javnu raspravu doživjelo kao nešto što je vlasništvo građana, kako nitko ne bi bio isključen. Pred nama su brojni izazovi, borba protiv klimatskih promjena, tranzicija prema cirkularnom gospodarstvu, zatim e, raspodjela bogatstva, e, trgovinska politika, kako će građani u njoj sudjelovati, mi ćemo raditi na svim tim temama zajednički, možete računati na našu potporu. Hvala Emanuel, nastavljamo s francuskim jezikom. I sada riječ ima kolegica iz Belgije. Hvala predsjedniče. Gospodine Bernasconi, hvala što ste um, prihvatili poziv Europskog gospodarskog i socijalnog odbora koji je važna demokratska ustanova kao i Europski gospodarski i socijalni odbori, oni imaju važnu ulogu u Europskoj uniji kod prikupljanja podataka, provođenja studija i analiza, što omogućuje socijalnim partnerima da pregovaraju na informiran način. Nažalost, u ovom trenutku velik broj vlada se ponaša na sljedeći način. E, dakle, često e, vlade ne uzimaju u obzir preporuke kao što su preporuke iznesene u sklopu europskog semestra i to izravno utječe na e, razinu plaća, kvalitetu radnih mjesta, e, obrazovanje, pa čak i održivu tranziciju. Činjenica da se ne uzme obzir te preporuke negativno utječe na e, potražnju, na domaću potražnju i na gospodarski rast kao i na društvenu konvergenciju. Mislim da se ne trebamo čuditi činjenici da se pojavljuju prosvjedni glasovi, populisti, e, iskazivanje nezadovoljstva kao što je pokret žutih prsluka, ne govorim ovdje o huliganima nego o samom prosvjedu žutih prsluga, koji su protiv e, porasta e, nepovjerenja prema posredničkim tijelima s obzirom na Mm, nedovoljne rezultate koje postižemo putem konzultacija i socijalnog dijaloga. Njekanje e, uloge posredničkih tijela izaziva stvarni društveni kaos. Ali što poduzeti u vezi s time? Činjenica je da participativna demokracija, referendumi, platforme za konzultacije mogu odigrati ulogu u nekim konkretnim stvarima i također mogu poduprijeti reprezentativnu demokraciju, ali ne vidim da će to pomoći u sklapanju kolektivnih ugovora, poboljšanju radnih uvjeta, te boljem nadzoru sustava socijalne zaštite. Prema tome, izravna ili participativna demokracija ima svoje mjesto, ali ima poznaje i ograničenja. Veća transparentnost, bolja komunikacija, E, gospodarskih i socijalnih odbora u, prema javnosti u odnosu na evaluacije politika koje se trenutno provode, zatim e, potrebne izmjene stava u politici e, zbog činjenice da određene mjere ne donose rezultate i razlozi iz kojih neke preporuke, neke vlade ne uzimaju u obzir e, pregovore koje sklapaju socijalni partneri. Dakle, treba navesti te vlade da iznesu opravdanje. Možda su to mjere kojima bi se moglo vratiti povjerenje u posrednička tijela, e, socijalni dijalog i postići e, socijalni napredak. Molim vas da nam nešto kažete na tu temu. Merci, Hvala Dajem riječ e, Kristofu Balonu iz radne skupine 3. Izvolite, dvije minute. Hvala. Gospodine Bernasconi, hvala vam na organizaciji sastanka u Parizu prošle godine i što ste nas posjetili u e, Varšavi. To je bio dobar doprinos e, poljskoj raspravi, dakle kako poboljšati dijalog u Poljskoj, kako napraviti oko toga jednu novu instituciju. Ali imam i pitanje za vas. Riječ je o ovom e, pokretu žutih prsluka, vi ste ga spomenuli. Dakle, razgovarate li o tom pokretu i na kakav način unutar vaše institucije imate li članove koji pripadaju tom pokretu? Ili po vama riječ o organiziranom dijelu civilnog društva ili je riječ o populističkom pokretu? Nećemo dakle što je paralelno sa civilnim društvom, ali mu nužno ne pripada. Pitanje je važno jer Francuska ima važnu ulogu u Europi i što se tamo događa je od velike važnosti za cijelu Europsku uniju. Hvala lijepo. Hvala vam. E, gospođa Brenda King, Ujedinjena kraljevina, izvolite. Thank you, Mr. President. And I Hvala vam i Hvala vam na ovom inspirativnom, eh, nadahnjujućem govoru. Evo, dolazimo u Jedinjene kraljevine, doista ga toplo pozdravljam. Ono na što se želim fokusirati jesu Afrika i trgovina. Naš predsjednik gospodin Macron je posjetio Afriku 16 puta od kad je postao predsjednik. i trećina tih posjeta je bila u anglofonim zemljama. Nekadašnji zakon je bio da se francuski predsjednik fokusira na frankofone zemlje, a predstavnici iz Ujedinjene kraljevine na anglofone. I to možda objašnjava posjet gospođe May Africi prošle godine kada je se pokazala sjajnom plesačicom jer je željela pokazati da je ona cool kao i Francuzi. Sada malo ozbiljnije. Macron je posjetio Keniju prošlog tjedna. Posjetio tamošnju Pežovu tvornicu. Pokazao da želi pojačati trgovinske veze između Europe i Afrike. Moje pitanje je kako ova dva odbora mogu zajednički raditi da bi ostvarili taj cilj, dakle ne samo Francuske, već i Europe u cjelini. Dakle, imamo forum za afričko i europsko civilno društvo koje obuhvaća predstavnike privatnog sektora. Riječ je doista vrlo aktivnom forumu i uskoro će se u lipnju tamo susresti dakle socijalni i ekonomski dakle dionici i to ovdje kod nas u odboru. I htjela bih od vas e, čuti kakav ishod očekujete od e, tog susreta. Hvala lijepa. Thank you, Brenda. Hvala lijepo. Mm, zastupnik Žorž Dasis, e, moj grčki prethodnik. Evo, izvolite, Žorž. Kako ti to znaš? Jer se družimo. Hvala, Luka. Gospodine predsjedniče Bernasconi, dragi Patrik i draga Karol, Jako mi je drago što vas vidim ovdje. E, I to stoga jer suradnja između e, e, mog instituta i vas datira iz davnih dana. Drago mi je što Luka nastavlja u istom smjeru. Zahvaljujem ti na ovom izlaganju koje je za mene bilo poučno a moram isto tako reći, ja dolazim mm, iz e, svijeta e, službenika, e, radnog svijesta. Ja potpisujem sve ono što si rekao o Europi. Ne, ne, neću ništa govoriti o Francuskoj, u to se ne miješam mi svi se uglavnom slažemo o potrebi da nastavimo živjeti u ovoj Europi mira. Dragi Patrik, rekao si da treba braniti ako veliku europsku ideju. Potpuno se slažem, svi se mi s time slažemo. Ali kako je braniti, to treba vidjeti. Ti si već donio neke odgovore koje potpisujem. E, naime, ne smijemo e, e, razdijeliti ekonomiju od socijalnog aspekta. Neki poslodavci to koji puta zaboravljaju. Europa ne može postojati bez naroda. To je istina koju su, znaju svi koji, su, koji poznaju evropsku povijestu. U prvom redu treba informirati mlade, jer, e, jer oni smatraju da su rođeni u miru i da će nastaviti e, živjeti u miru. Međutim, to nije tako. Moramo o, e, predavati poruku o onome što je napravila Europa, a što ljudi ne znaju. A ti si predložio po nekim dokumentima da radimo stvari koje evropljeni danas, mladi i stari, e, koji će im pomoći da shvate da je Europa jedino mjesto na kojem treba živjeti. Neću biti makronist u svom e, izlaganju, ali pozdravljam e, pozdravljam inicijative koje poduzima e, predsjednik Macron. Kad mi me pitao što mislim o tome, ja sam rekao mi nastavljamo ovaj dijalog u Europskom vijeću. Od uvijek to radimo. Mi o tome govorimo već desetljećima. Politika, migracijska politika, naš odbor, da. E, naš je odbor e, poduzeo inicijativu davno prije izbora francuskog predsjednika. Neću duljiti. Dragi Patrik, mislim da smo na istim valnim dužinama i moramo ujediniti snage s drugim udruženjima, vijećima, kako bismo uvjerili e, političare, donositelje odluka, da moraju uzeti u obzir e, aspiracije građana. Bez toga Europa neće postojati i u Europi više neće bez toga biti mira. Hvala. Hvala, Žorž. Pisko ima, iz Finske ima sada riječ. Grupa 3. Ja bih e, htjela zahvaliti uveženim gostima e, iz Francuske, iz odbora koji je srodan našem. Što bih htjela zapravo reći ovdje? E, sve ove dobre stvari koje imamo na papiru i koje postoje u našim srcima, treba ići u pravom smjeru, to je jasno. Ali mislim da ne možemo utjecati na stavove E, stavove koji se formiraju u djetinstvu. On ti vas stavovi prate tijekom cijelog života. I to stoga mladi ljudi, mladost, e, djetinstvo, obitelj, to je važno za budućnost. Evo, to sam htjela ovdje reći. Hvala, Pirko. Agnes Er, e, čer iz Mađarske. Ima minutu i pol. Hvala lijepa. I ja bih htjela e, srdačno pozdraviti gospodina Bernasconija. E, čestitam na francuskoj politici za obitelj. Ovoj politici zahvaljujemo da Francuska nema demografski problem Govorimo danas o budućnosti Europe. Budućnost Europe je naša budućnost. Mislim da naša budućnost e, ovisi o e, je povezana s budućnošću naše djece. Pirko i Jane Morris su govorili o budućim generacijama mislim da je pogreška da se bavimo samo sa mladim ljudima, a ne s djecom i obiteljima. O tome treba više govoriti. Važno je govoriti koliko je važna obitelj i obiteljska politika. E, e, e, Europa je cjelovitost kulture i cjelovitost obitelji Hvala lijepa. A sada gospodin Arnaud Schwarz iz Francuske. Dobar dan i hvala na vašim doprinosima. E, e, e, I predsjednici na nivou Francuske i Europe, predsjednici našeg vijeća. Htio bih pocrtati, svi su pocrtali važnost e, okoliša u našim raspravama. Naravno, suočeni smo s mnogim socijalnim izazovima. E, imamo rast populizma i rastuću nejednakost. Ali e, također moramo naglasiti održivo gospodarstvo. Ovdje i u Francuskoj se vode rasprave o tome. Međutim, ipak vidimo u vašim e, komentarima perspektivu za budućnost. E, treba e, uključiti građane u naš rad. Bernard je podsjetio da je važno da e, se to radi u Francuskoj, a i drugdje, drugdje na europskoj razini. E, trebali bismo se udružiti kad gledamo sve ove mlade koji e, sada demonstriraju na vrlo dostojanstven način, na miran način, pozivaju odrasle da djeluju. Mislim da mladi trebaju više sudjelovati u našem radu. Bilo da govorimo o e, francuskoj nacionalnoj razini ili razini Evropske unije. Imali smo vrlo zanimljivu raspravu. E, dragi Patrik, e, sad treba odgovoriti na sve ove komentare. Trebao bi dva dana za to. Nažalost, nemamo za to dva dana, pa te molim da se koncentriraš na e, deset minuta. E, čuli smo mnogo provokacija ovdje. E, oni koji me poznaju, ja sam republikanac, demokrat, ja sam potjekao iz raznolikosti, a to, E, mnogo je Italijana došlo u Francusku u posljednjih godina. To me je oblikovalo. Ja sam demokrat. Demokrat koji žele, želi braniti demokraciju. O, demokraciju treba braniti i razvijati. E, e, e Makrona da o, o, pomladi e, e, predstavljenost u raznim tijelima. u, u, e, i moramo ići jednim novim putem jer tu imamo mnogo izazova. u našim glavama moramo uvijek uzeti u obzir da se povežemo s građanima. Moramo koristiti sve ove nove instrumente koji postoje. E, ne znam hoće li to biti platforme, paneli. On sada eksperimentiramo. E, želimo e, da Francuska bude inkubator demokracije, da vidimo što funkcionira, a što ne Moramo e, shvatiti koje su e, zabrinutosti naših građana. E, time se moramo rukovoditi u našem radu. Ova veza mora postojati. Moramo znati s kojim se problemima suočavajmo. Oni moraju imati instrument, alat koji će prevoditi prevesti ove probleme u djelo. Trebamo utjeloviti ovu vezu između građana i vlasti. A, m, evo, ako m, e, ako ne, onda ćemo doživjeti sudbinu Brazila. Danas imamo više e, e, zemlja, zemalja koje žele stvoriti, oblikovati ovakva socijalna i gospodarska vijeća. Vide da treba e, razmatrati sve ove orijentacije, sva ova udruženja. Moramo na tome e, ustrati. Povežimo se s građanima. E, jed, nešto o mladima. Mladi su tema rasprava u našim, u našim vijećima ako želimo čuti e, što nam žele reći, onda one moraju biti uz nas. E, naša vijeća se bave mladima, uključuju ih. E, I ne samo po temi mladih, već u, u svim temama i područjima. Trebamo čuti njihove preokupacije, njihovu vizuju moramo se više oslanjati na mlade u našem radu, u našim odborima. Mm, mm, e, žuti prsluci. Vidimo podjeljenost u našoj zemlji, socijalnu, teritorijalnu podjeljenost. To smo vidjeli kako to dolazi. Vidimo da su građani izgubljeni, da ne, da ne vide e, put naprijed i oni se izražavaju spontano. E, e, čuli smo o kupovnoj moći, e, pravdi, čuli smo nešto o tome kako građani mogu sudjelovati u javnoj raspravi. Nažalost, mi, mi smo u ovoj direktnoj raspravi s građanima tu vidimo u tom pokretu e, žutih prsluka vidimo i manipulatore koji su se e, evo uvukli, infiltrirali u taj pokret. Da smo e, da se poslušalo mišljenje koje smo donijeli prije tri godine, a to je mišljenje pod naslovnom pomirenje Francuske, možda ne bi smo bili u toj situaciji u kojoj smo danas ovaj spontani pokret e, e, može dovesti do nečega što se zove degažizm, dakle e, afričke zemlje, kako razviti našu suradnju sa Afrikom. Važno je graditi ove veze. Afričke zemlje avec lequel, on s'appuyer pour créer des liens. Treba stvoriti e, e, veze e, s, tim zem. Mm. Mm. Treba raditi s njihovim udruženjima i razvijati njihove građanske organizacije kako bismo ostvarili nešto što mi svi želimo. Evo, E, što očekujete od naših odnosa, e, ste rekli. E, ja vjerujem u snagu kolektiva. Ne možemo raditi u izolaciji pojedinačno. Mislim da kolektivno možemo doći do konsensusa i kompromisa koji trebamo. Trebamo E, naši, naši odbori trebaju funkcionirati, treba ih saslušati. E, e, ja surađujem na nacionalnoj razini sa svim podružnicama. Trebamo jači kolektiv, jaču razmjenu i mislim ova moja prisutnost ove je svjetok toga da sam spreman da na suradnju jer e, zajednički dobiva, e, e, prikupljamo ideje i možemo bolje se povezati sa građanima. Moramo shvatiti koja je realnost svijeta u kojem živimo. Imam veliku nadu u budućnost, u jaku, snažnu Europu. Hvala ti lijepa, dragi Patrik, mm, e, na tvom doprinosu, angažmanu i suradnji. E, četiri elementa u zaključku. Prvo, e, pažljivo smo pažljivo pratimo raspravu u Francuskoj E, imali ste e, tu i sukobe, sukobe građana sa političkim svijetom, s predsjednikom Macronom. E, želio bih da zaključak ovog, ovih svih rasprava dovede do rezultata. Imamo političari, senatori se jako boje E, jake, jakog trećeg doma. Mislim da imate hrabrost e, da e, tu situaciju nadiđete uz pomoć predsjednika Makrona. Cijenio sam, citirao citiran je E, ako naše demokracije se ne povuže, povežu, neće uspjeti. E, trebamo mi nismo e, nemamo ništa od bolje, ni etički, ni praktično no od onoga što imamo u našim institucijama. Imamo e, ustav, e, konstitutivni element, naša, naš dom e, se uvijek zove europskim domom, ali i domom Europe na radu. Da li smo poduzetnici, direktori banaka, profesionalci, ravnatelji, predsjednici zadruga. Moramo svaki dan smišljati e, rješenja. Rješenja ne dolaze sami od sebe. A ako ne budemo donosili takva rješenja, morat ćemo zatvoriti vrata naših e, poduzeća, naših institucija. Moramo izgraditi bratstvo. E, to je mi nismo zakonodavci, ali imamo snagu i te snage moramo biti svjesni. A treći element o kojem želim govoriti je e, da trebamo izbjeći e, e, opasnost da se pretvaramo u muzeje. Grand Place Eh, je, eh, volim Grand Place u Briselu. Eh, tu imamo zgrade bivših korporacija, bivših udruženja koja više nisu aktivna. Stoga moramo biti otvoreni prema novim procesima, inovacijama. ne smijemo sam braniti ono što postoji. Moramo biti otvoreni novim stvarima Evo, e, e, vi ste imali e, hrabrost, dragi Patrik, da u Francuskoj eksperimentirate i to pozdravljam. Evo, digitalne platforme, lutrije i tako dalje. Možemo se bojati toga, međutim to nije dobro. Moramo to uključiti u naš rad. Ne smijemo postati neki muzej e, muzeji kao što je to e, Grand Place u Briselu. Moramo ići s vremenom. E, ne smijemo ostati na mjestu. Moramo graditi na sudjelovanja građanstva. Oni ovi rušitelji e, u Parizu su e, e, naravno bili u medijima. Mediji nisu toliku pažnju poklonili mladima koji sada hodaju ulicama i demonstriraju. A njih je deset puta i sto puta više od rušitelja. Ponavljam uvijek, imamo četiri stvari koje definiraju europsku demografsku strukturu demokracija, Europski parlament, ovaj dom, članak 11, e, definirati e, mandat e, participativne demokracije. To moramo strukturirati dijalog sa građanskim društvom. Taj dijalog mora biti strukturiran iz stalan. A e, članak 12 govori o ulozi nacionalnih parlamenta. E, e, nije to pisao neki pijanac. Tu je ideja da je demokraciju grade svi zajedno. Imamo parlament u Briselu, imamo nacionalne parlamente. Te a veza između tih institucija jeste eh, ekonomski i eh, socijalni odbor. Mi smo posrednik između tih eh, institucija. Moramo međutim uzeti u obzir sve platforme za konzultaciju koje nastaju. Moramo biti inovativni i to imamo jednu e, e, dobru inicijativu angažiranja mladih studenata. E, to je inicijativa Yes koju je inicirao Irini Pari, potpredsjednica odbora, koja uključuje sve škole Europe. Onda imamo odabir jedne škole po zemlji Imat ćemo 105 e, mladih studenata iz svih škola, učenika škola u, iz ovih zemalja koje sudjeluju, koji će e, govoriti o europskim izborima, parlamentarnim izborima i davati svoje ideje. E, evo i tu eksperimentiramo, to je jedan inovativni element našeg rada. Još jedan put hvala. Evo, ponosan sam što smo se e, udružili u ovom inovativnom pristupu. Imamo dugu i prekrasnu povijest, ali za gradnju budućnosti e, moramo biti inovativni moramo biti pozitivni. Još jednom velika hvala. Uh, sada ću predsjedanje prepustiti Mileni Angelovoj, dakle posljednja tri mišljenja koja će trebati usvojiti. Hvala svima. Imam sada još neke sastanke. Milena će sada predsjedati i bolje od mene jer ona je poprilično stroga. Hvala ti Milene, hvala svima. Hvala vam. Sada pozivam izvjestitelja dakle za odgoj o Europskoj uniji, to je to su kolegice, kolegica Babra Skuskjene i kolega Trantina. Izvolite. Uh, Hvala. vidim da je sada naše izvješće jako dobro smješteno u dnevnom redu, jer evo imamo tu jedan dio odgovora na izazove i na teškoće o kojima se raspravljalo tijekom uh, ovih dvaju sesija. također tu se ogleda ono o čemu se raspravljalo. To je paradoksalna situacija. S jedne strane svi smo svjesni da je Europska unija više od pola stoljeća zajamčila mir i sigurnost, osigurala bolje radne i socijalne uvjete za svoje građane, a s druge strane Vidite ovo smanjenje povjerenja u europske institucije i također i u nacionalne institucije. Također dolazi do rasta populizma, radikalizma, ekstremizma, to su dezinformacije, lažne vijesti. I svima njima se želi oslabiti temelje Europske unije. Istaknuto je da je građanska, da Europska građanska inicijativa dobar odgovor neki od nas su to kritizirali. Ja bih rekao da to nije rješenje. Mi se borimo protiv posljedica. Ukoliko doista želimo riješiti ovaj problem, moramo se pozabaviti korijenima. To je obrazovanje, odgoj. Dakle, govorimo o odgoju za Europsku uniju. Od ključne važnosti je da se europski projekt približi ljudima, da se ojača njihovo znanje, povijest, dostignuća, važnost Europske unije. Kada pogledate podatke Eurobarometra za izbore još tamo 2014. Manje od jedne trećine mladih je sudjelovalo na izborima. Govorimo od mladima od 18 do 24 godine. 28% njih je sudjelovalo na izborima i to isto šalje nekakvu poruku. Po statistički podaci su pokazali da 93% ispitanika da se strašno povezuje sa svojom eh, zemljom, tek manji broj njih je izjavilo privrženost Evropskoj uniji. U našem mišljenju smo iznijeli preporuke dakle, za europsku razinu i za nacionalnu razinu. Kada govorimo o europskoj, vjerujemo da vitalnost Evropske unije ovisi o snažnom europskom identitetu. Kada govorimo o odgoju, ne govorimo samo o početnom stadiju. Pogledamo sve kroz jednu potpunu dimenziju. Dakle, govorimo o formalnom, neformalnom obrazovanju, dakle, onome za starije osobe. Ovdje je isto tako riječ o informiranju, komunikaciji za evropsku razinu tražimo ponovno uspostavu mjesta povjerenika za komunikacije i informiranje. Smatramo da je to nešto što nedostaje trenutno. Također tražimo veći proračun za Erasmus+, mobilnost u učenju, prije svega za ljude različite, dakle, socijalne pozadine može zbilja napraviti razliku malo vremena na raspolaganju. Htjela sam vam tu dakle dati kratak e, pregled naših preporuka. Za nacionalnu e, razinu i europsku razinu Preporuke ovdje nisu dovršene, vi ćete možda tu imati neke dodatne ideje, ali naglašavamo neke suštinske stvari. Nadamo se da će Europska komisija i države članice ozbiljno shvatiti ove preporuke i da će se potruditi provesti ih. Također predlažemo neke provokativne ideje kao što je uvođenje 9. svibnja, dakle kao datuma za početak ove edukacije u Europskoj uniji, dan kada bi se moglo ocijeniti ono što je poduzeto. Potom se tu predviđaju dakle nagrade za učeničko, dakle za učenike, za nastavno osoblje, dakle koje omogućuju dakle provedbu ovih ciljeva. Hvala lijepo. Hvala vama. Evo, uzeli ste Pavelu dvije minute. Ja bih ga zamolila toga da bude kratak. ja ću se potruditi koliko bih trebao sažeti glavnu poruku, to bi bilo sljedeće. Umjesto da govorimo o edukaciji u EU uniji, moramo podupirati učenje u Europskoj Riječ je o sveobuhvatnom procesu, traje čitav život, obuhvaća dakle na široko čitav život, nadilazi učionice, tiče se svih generacija, ne samo mladih. Kao što Znamo dakle, ono dolazi u više oblika, neformalno obrazovanje, inform, dakle formalno, potom tu su projekti i ono dakle putem medija, vršnjaka i tako dalje. Moramo se sigurati da su svi ovi elementi komplementarni međusobno. Naročito kada se govori o Europskoj uniji, edukaciji, o EU već je spomenuto, dakle, potrebna medijska pismenost, e, obrazovanje, dakle, da su najbolji način obrane od dezinformacija koje nas e, okružuju. Dakle, neću se baviti formalnim obrazovanjem jer mislim da se time pozabavila već e, Tatjana. Ja bih rekao nekoliko riječi o neformalnom obrazovanju. Imamo tu velik broj projekata koji su u tijeku. Znamo da postoji razlika između predavanja i učenja, dakle o Europskoj uniji, o doživljavanju Evropske unije, dakle doživljavanju europskog identiteta iz prve ruke. Kada pogledam e, prema vama danas, evo vidim e, da su ovdje došli ljudi koji su došli učiti o samom procesu, ali također je važno da se osjete vrijednosti, da se doista osjeti Dakle, potreba za kompromisom, razmjene i sve je to dio, dakle, faze učenja i spoznaje. Evo, istječe mi vrijeme. Te bih za kraj htio istaknuti da je neformalno učenje također jako važno. Imamo program Your, Europe, Your Say. Ako pogledate aneks, koji neće biti objavljeni u službenom listu, to je za internu upotrebu. Pronaći ćete brojne primjere, dakle projekte koje smo odlučili dakle, staviti u prvi plan koji ilustriraju ono što smo istaknuli u mišljenju. Hvala vam. Dajem riječ gospodinu Brunjaru, ali bi zamolila sve da se drže dodijeljenog vremena. Pani przewodnicząca, e, szanowni państwo, Hvala vam lijepo. Dame i gospodo. Mislim da je ovo doista savršen trenutak za raspravu o edukaciji i krajnji trenutak da se o tome povede rasprava. Kada smo do sada razgovarali o obrazovanju, pokazalo se da Zapravo tek će se vidjeti u europskim izborima što je postignuto. Mi moramo doprijeti do građana, moramo razgovarati s njima o Europskoj uniji i također e, osvijestiti javnost o svim uspjesima unutar europskog projekta. Vidjet ćemo kakvi će biti rezultati, e, hoće li stopa izlaznosti biti zadovoljavajuća, te e, hoće li rezultati biti zadovoljavajući. Ako je to slučaj, onda naši dosadašnji napori doista su imali smisla. Nažalost, e, ne mislim da će to biti tako. Mi znamo o Europskoj uniji, sve što znamo su neki slogani, stereotipi i mislim da postoje brojne praznine koje treba popuniti. Sviđa mi se ideja o osnivanju ureda za informiranje i obrazovanje. Mislim da moramo formalizirati način e, na koji razgovaramo o Europskoj uniji. Da kako nećemo sada donositi odluku o nastavnom programu. Mislim da će obrazovanje u Europskoj uniji biti sastavni dio obrazovanja, odnosno tih napora e, u državama članicama. Čuli smo od e, suizvjestitelja o tome da je potrebno doprijeti do građana, nije dovoljno da podučavamo o Europskoj uniji školama, e, to treba činiti i u neformalnim oblicima obrazovanja. Do sada su naši napori bili vrlo e, nisu bili dovoljno sveobuhvatni Tako da mislim da je dobro da se osnuje takav jedan ured kao što je sugerirala Tatjana. Doista mi je drago što mogu e, sudjelovati u radu ove radne skupine, no želio bih da ovo mišljenje bude više od samo lista papira. Hvala lijepo. Ja bih e, htjela sve zamoliti da se drže zadanog vremena jer ne želim nikoga prekidati. Grazie, presidente. Hvala vam. Ovo se mišljenje nadovezuje na ono čime smo se jučer bavili, doista sam time zadovoljan. Slažem se da bi se ovime trebalo baviti, da bi ovo trebalo osnažiti u dijalogu. Dakle, osjećaj pripadnosti Evropskoj uniji se ne ograničava samo na kulturu i na obrazovanje. Tu bi trebalo obogatiti to sa himnama, vojskom, simbolima, ustavima. Onaj tko je prisustovao razvoju Europe zna da smo tamo od 2004. i 2005. bili uvjereni da pripadnost može biti vrijednost. E, neprolazak Europskog ustava koje su htjele neke zemlje, to je označilo početak krize, međutim mi to nadilazimo i vraćamo se simbolima koji simboliziraju naše jedinstvo i nije dovoljno djelovati na području kulture. Američki vojnik kaže ja sam marinac Sjedinjenih američkih država. Kada ćemo imati njemačkog, francuskog ili talijanskog vojnika koji će reći ja sam vojnik Europske unije. Tada ćemo dobiti ovu okladu. Ukoliko se ne budemo zalagali za to, ukoliko se, ukoliko se ne budemo borili protiv nacionalizama u Europi, nećemo nikako postići ovaj cilj osjećaja pripadnosti. Hvala. E, gospodin Balč, izvolite. <clears throat> Ďakujem, pani predsednička. Ja som sa neprihlásil preto, aby som kritizoval to... Nisam se... Hvala lijepo. Podporil, ale... Nisam se, javio zbog toga da kritiziram ovaj stav. Mislim da o jednoj stvari e, nismo ovdje govorili, a to je e-učenje. To je oblik učenja e, koji ima dobru perspektivu za budućnost. To se sve više koristi u javnosti jer je to učinkovito, e, relativno jeftino i e, ima velike prednosti za mlade ljude i za radne ljude. Mislim da bismo trebali donijeti jedno stajalište o e-učenju u Europi. Po mom mišljenju je to perspektivni oblik učenja koje će nam donijeti mnoge koristi u budućnosti. Thank you very much. Uh, now Hvala lijepo. Thank you, Madam Chair. It's really very... Izvolite, gospođo Jordis. Hvala. Ovo mišljenje je doista snažno zato što se tiče glavnog instrumenta za unošenje promjena u europski sustav i samo nam obrazovanje može pomoći. Ovdje se također govori o društvenoj ravnoteži. Mislim da je doista sjajno da se ovdje stavlja naglasak na nove prilike koje se stvaraju u obrazovanju. Mislim da je to jedna stvarno prilika iz integracije. Gospodin Mordjevski. Hvala lijepo. Hvala vam predsjednice. Dame i gospodo, kada je riječ e, o ovom mišljenju, želio bih e, spomenuti jednu stvar. Što se tiče obrazovanja o europskim pitanjima, trebamo voditi računa o lokalnoj razini, dakle govorim o doista o tijelima lokalne samouprave i mislim da treba ulagati u bolje obrazovanje i radna mjesta. I to je zapravo europsko domoljublje. Radi se o naporima vrlo praktične naravi koji trebaju postojati svakodnevno Pitanje je li ovo dobar kanal za promicanje europskih vrijednosti. Pa mislim da jest u Poljskoj. 85% stanovnika ruralnih područja je za Europsku uniju. Uh, hvala, izvolite, gospodin Bolon. Uh, hvala vam, evo ja sam član uh, studijske skupine i prije svega želim doista čestitati izvjestiteljima i su izvjestiteljima na ovom e, sjajnom e, mišljenju. Dakle, mislim da je ovo pitanje složeno, ali istovremeno vrlo važno. I rezultati su doista sjajni. I samo još e, jedna misao. Kada razgovaramo o europskom identitetu ili čak domoljublju, moramo voditi računa o tome da to nije nešto što se gradi od ozgo prema dole, nego od ozdo prema gore. Što to znači ako postoje škole, nevladine udruge, ako postoje neke druge teme, e, ako postoje ustanove, obrazovne ustanove, dakle treba postati, treba krenuti od objašnjenja zašto je neki grad ili selo europski, zašto imaju europski identitet. Dakle, treba treba analizirati povijest e, nekog grada, sela i područja i onda na temelju toga reći da to pripada Europi. Mi sada u Europi imamo političku strukturu koja da kako nije savršena, mi na njoj trebamo poraditi. A u tom smislu treba krenuti od e, izlaznosti na izborima i od obrazovanja. Dakle, mislim da je gotovo evidentno e, ovo što sada govorim, ali ne mislim da možemo početi podučavati o Europi, o ulozi parlamenta, komisije i tako dalje. Hvala vam. <laughs> Thank you very much. And now, uh, Mr. Rimer, please. Hvala, gospodin Rimer. Mikro? Okay, perfect. Uh, thank you, madam. Mikrofon, hvala. Hvala vam, predsjednice. Ja ću uh, govoriti njemački. Svi mnogo premalo znamo o Europi, o europskom razvoju. Ako upitamo naše obitelji, naše prijatelje što je to, dobit ćemo malo odgovora. Stoga sam jako zahvalan Europskom gospodarskom i socijalnom odboru da se e, bavi ovim e, strateški važnim temama. Možemo tako doprinijeti strateškoj budućnosti Europe kad bismo se time intenzivnije bavili onda bi naša zajednička budućnost i, i Evropska unija bila sigurnija. Neki e, prijatelji iz Engleske mm, da su oni imali bolje obrazovanje u Evropskoj uniji, bila bi nam prišteđeno mnogo muke i mm, problema koje sada imamo. Mm, zahvaljujem Pavelu na konstruktivnom e, radu za strukturno savršenu aktivnost u kojem smo, o kojoj smo ovdje e, raspravljali. E, cijeli dokument je vrlo dobar, ali bilo je u diskusiji potrebno da mnoge stvari stavimo na pravo mjesto. Važno je podcrtati da za konkurentno gospodarstvo i društvo trebamo otpornu situaciju u društvu, to jest otporno društvo. I na kraju želim reći, ovo je vrlo dobro osnova na ovom području, na području EXO-a da tu dalje radimo. Moramo i dalje naglašavati važnost obrazovanja. Hvala i informiranja. Hvala lijepa. Gospodin Hvala lijepo. Ja želim uh, čestitati dakle, studijskoj skupini izvjestiteljima na ovom sjajnom mišljenju. Doista mislim da obrazovanje o Europskoj uniji mora biti ključ uh, opstanka Europske unije. Osobno sam uh, primijetio u svojoj lokalnoj zajednici e, kako se odražava pozitivno djelovanje Europske unije, dakle što se je postignuto u Europskoj uniji i mislim da treba reći da Europska unija doprinijela izgradnji infrastrukture e, pojedinog grada ili sela, ali osim toga i Europski gospodarski i socijalni odbor e, treba, treba učiniti više, kao i zastupnici i mislim da oni često razgovaraju s građanima, ali e, oprostite, htio sam reći zastupnici u Europskom parlamentu, dakle njih možete vidjeti u nekom gradu samo svakih pet godina pred izbore. Dakle, mislim da se može mnogo raditi na educiranju građana u Europskoj uniji i mislim da je to doista ključno za opstanak Europske unije. Hvala vam lijepo. I sada ponovno dajem riječ izvjestiteljima. Hvala. Kao prvo želim svima zahvaliti na komentarima. Ja se u potpunosti slažem i sa ovim novim sugestijama i pretpostavljam da sam već spomenula da smo mi e, uzeli u obzir preporuke studijske grupe Mislim da je važno reći da će izbori za Europski parlament pokazati ne samo kolika će biti izlaznost, nego i za koga će ljudi glasovati. I to će zapravo biti e, tome će se vidjeti koliko im je važna i snažna Europska unija. Zatim, što se tiče stereotipa o Europskoj uniji, mislim da je da evo mi imamo to mišljenje i tu se govori o europskoj strategiji, o nacionalnoj strategiji i moramo imati na umu da e, obrazovanje spada u nadležnost država članica, a Europska unija tu može imati samo jednu dopunsku ulogu i ne može zapravo nametati nastavne programe netko rekao da je vrlo važno uhvatiti se u koštac sa situacijom na lokalnoj razini. To je točno, ali nadam se da će nacionalna strategija država članica e, također e, potaknuti i tu razinu da poduzme neke mjere kao što smo čuli i u nekim drugim preporukama. E, što se tiče e-učenja, U jednom dijelu se govori o promičbi centraliziran, centralizirane platforme i tu postoji mnoge druge platforme. E, mi bismo htjeli da to bude jedna jedinstvena platforma koja je dostupna na svim jezicima e, gdje će biti materijali, nastavni materijali za nastavnike i za učenike i to za sve, za različite dobne skupine. Hvala. Hvala, Pavel. Hvala, ja ću odgovoriti na češkom jeziku. Da, možete malo čuti i češki. Kao prvo želim vam zahvaliti na podršci. Bilo mi doista veliko zadovoljstvo surađivati sa Tatjanom i sa stručnjacima i sa vrlo aktivnim članovima studijske skupine. Ja ću je vrlo dobro predsjedavao skupinom. Želim zahvaliti Sabrini iz tajništva jer je to za nas bilo ključno. Mogu se samo složiti da trebamo provesti ovaj dokument u praksi i zato e, smo počeli o tome razgovarati, e, kako tome pristupiti na najbolji mogući način. E, to je naš način komuniciranja između našeg odbora i naših mreža. Želim također spomenuti Gospodin Pacini je spomenuo važnost simbola. U potpunosti se slažem s time. Simboli izazivaju emocije, a emocije mogu zapravo e, također biti osnova za podupiranje vrijednosti. Mislim da je važno da budemo aktivni na mreži, na internetu, Postoji jedan website pod nazivom Što Europa čini za mene i mislim da je to vrlo dobar website. Prvi amandman koji ćemo razmotriti je 1.6, eh, amandman 3 Gerharda Rimara i koliko shvaćam svi ga usvajaju, odnosno usvaja se, je li netko protiv? Ako nema nikoga da je protiv, onda usvajamo amandman. Zatim drugi, amandman 2, 1.4 eh, koji podnije E, podnijela izvjestiteljica, to e, se usvaja, ima li nekoga protiv, u redu, onda to usvajamo. Zatim imamo e, amandman o točki 1.20, gospođe Oldfather. Koliko shvaćam, postoji kompromisni amandman, tko ga želi predstaviti, izvolite. Pa, radi se o tome da ovaj posljednji amandman O tome smo razgovarali sa članovima i zajedno sa suizvjestiteljem došli smo do kompromisnog rješenja za oba amandmana i to je ono što se vidi na ekranu, mogu vam i pročitati. Dakle, kreće od prve rečenice. Gospodarski i socijalni odbor uzima u obzir ambicije Šumanove deklaracije iz 9. svibnja, od 9. svibnja 1945 2025. godine da se Europa, se Evropa neće stvoriti odjednom niti prema jedinstvenom planu, nego kroz konkretna postignuća koja će počivati na solidarnosti. Dakle, Europski gospodarski i socijalni odbor sugerira da 9. svibnja i provedba e, jednog e, europskog obrazovnog dana da bi Dakle, da bi trebalo obilježiti jedan Europski obrazovni dan u državama članicama, što treba biti polazišna točka za planiranje obrazovnih aktivnosti u školama i široj zajednici, a na temu Europske unije. Hvala. Dakle, to je isto tako u skladu sa amandmanom e, gospodina Krištofa. Da li je netko protiv ovog kompromisa? Ako ne, onda se usvaja. I želim vas e, zamoliti da glasujete za mišljenje u cijelosti. Hvala.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 So I guess that we now close the vote and we Zatvaramo glasovanje. Dakle, 164 za i dakle dva protiv, jedan suzdržan. Čestitamo izvjestiteljima. Now I would like to ask Madame to come Hvala, zamolila bih e, kolegicu Hajniš da nam se ovdje pridruži. Dakle, mišljenje INT 874, izvolite. Präsidentin, liebe Mitglieder, herzlich Gospođo predsjednice, dragi kolege i kolegice, hvala što ste mi dali riječ. Govorimo o digitalizaciji, obrazovanje. E, u to spada ova naša zadnja tema. Radi se o tome da znamo da je danas došao kraj medicini kakvu poznajemo. E, ljudi samo trebaju postati e, vični medijima. Umjetna inteligencija e, donose revoluciju u zdravstveni sustav. Nadamo se da će dovesti do boljih liječnika i kompetentnih građana E, tržište zdravlja govori o spajanju čovjeka i digitalne tehnologije. Digitalne mogućnosti omogućuju proširenje virtualnog svijeta čovjeka. Čovjek postaje digit pojedinac. U svakodnevnom životu to e, vidimo te promjene. Utječe na tijelo i mozak i dušu to će se e, e, odraziti i na naš mozak, željeli mi to ili ne. Stoga moramo pogledati u oči stvarnosti. Digitalni svijet je svijet koji je stvorio čovjek. I stoga e, čovjek taj svijet može inteligentno oblikovati. U digitalnom vremenu moramo e, razmišljati drugačije o zdravlju. Digitalni e, svijet e, oblikuje zdravlje, ali to zahtjeva kompetencije. U digitalnom zbrinjavanju u središtu toga mora biti čovjek. Kako širiti kompetencije na tom području u Europi. I države članice moraju imati jasne cilje, ciljeve, ciljeve koje trebaju provoditi. Ljudi s takvom kompetencijom mogu igrati aktivniju ulogu u očuvanju svog zdravlja. Naročito je to važno kod starijih ljudi koji, e, kod kojih se traži da upravljaju svojim zdravljem, svojim E, stoga Europska komisija i države članice moraju na tome poraditi kako bi svi ljudi, a naročito ljudi s invaliditetom mogli koristiti veliku ponudu digitalnog svijeta. U, e, u Europi je velika podrpa za djelovanje. 70 milijuna europljana i ne znaju čak ni čitati, ne znaju dobro računati. I stoga eh, ih pogađa nezaposlenost i eh, siromaštvo i usamljenost. Kompetencije se moraju eh, sakupljati od radnog djetinjstva. To treba biti cjeloživotno učenje trebamo e, naročito naglasiti važnost raznog obrazovanja u e, domu i u školama. To će poboljšati mogućnost da čovjek u kasnijem životu i dalje uči. E, projekt E, e, jednog udruženja zdravstvenog e, osiguranja pokazuje da 50% građana u Njemačkoj imaju probleme sa prikupljanjem informacija, digitalnih informacija i korištenjem tih informacija. Ta inicijativa stoga mora postajati E, važnija, naročito sada u predizborno vrijeme. E, ovaj odbor e, mora osigurati da građani razumiju i koriste ono što nalaze na internetu. Prije se govorilo Anapola Day drives illness away, the doctor away, a sada kažemo jedan dan na e, e, internetu također može pomoći pri zdravlju. Moramo imati e, inicijative koje su orijentirane prema budućnosti. Ja se zahvaljujem svim suradnicima, naročito tajništva, na njihovoj potpori u pripremi ovoga izvještaja. Hvala. Hvala vam. Imamo tri amandmana. Prihvaćate li ih? Da. Ukoliko se netko protivi, neka nam to javi. Ne. Dobro, tada bih vas zamolila da glasujete o mišljenju. Um, Još uh, nekoliko osoba treba glasovati. Sada zatvaramo glasovanje. 153 za, 2 suzdržana. Čestitamo izvjestiteljici. And I would like Pozivam izvjestitelja Curtisa dakle vezano uz sveobuhvatan plan za endokrine disruptore, to je pomaknuto za danas sa jučerašnje sjednice. Mr. Curtis. Gospodine Curtis. Dobro, dok čekamo gospodina Curtisa da nam se pridruži, prelazimo na točku razno. Htjela bih da se usvoje, dakle, promjene u članstvu. Dakle, Linas Lasijaskus iz EK ide u SOK, Siker iz Inteuten, Pelcer iz Tena UNT, Andersen napušta Eko i Bente Sorgenfrey pristupa Eku. Prihvaćate li ove izmjene? Da, hvala lijepa. Brian, evo, pridruži nam se. Hvala ti lijepa. Uh, Hvala vam, ispričavam se što kasnim. Uh, bole me leđa, ne mogu sjediti pa sam evo tu da šetao. Dakle, endokrini disruptori, riječ je o kemijskim tvarima koje mijenjaju funkcije endokrinog sustava i mogu negativno utjecati na zdravlje ljudi i životinja. Mogu biti umjetni ili prirodni. Izloženost e, može doći različitih izvora kao što su rezidui, pesticidi ili čak proizvodi koje koristimo u svakodnevnom životu. Prosto rečeno, endokrini sustav je jedan sustav koji šalje poruke tijelu, dakle koristi se hormonima kao sredstvima komunikacije, dakle on na taj način komunicira sa organima i sa stanicama. Neki primjeri endokrinih disruptora su bisfenol u bočicama, paraben u kozmetici, ftalati u plastičnim proizvodima. Zabrinutost vezano za ove e, tvari raste još tamo od 90-ih. 1999. je usvojena strategija za borbu protiv e, endokrinih disruptora. To se kasnije ogledalo u e, čitavom nizu istraživanja međunarodne suradnje i donesenih propisa. Nakon 20 godina od donošenja ove strategije, ova komunikacija je svojevrsna provjera prikladnosti, dakle postojećeg zakona. Struktura ove komunikacije jest dakle oslonjena na naše politike i propise, na znanstvena istraživanja, te na ostale dakle propise koji su se donijeli s tim u vezi. Komisija će se dakle pozabaviti provjerom propisa. Ova provjera prikladnosti će se oslanjati na znanstvene podatke, istraživanja, dakle evaluacije koje su u tijeku. Organizirat će se također forum dionika, povećati potpora međunarodnim organizacijama kao što su OECD i ohrabriti države članice da se razviju dakle informativne kampanje vezane uz ove tvari. Naš nacrt e, podupire strategiju Europske, Europske komisije, ali želi ju nadalje ojačati. Možete pronaći u dijelu koji se tiče komentara, tiče se šire javne konzultacije, uključujući dakle organizacije civilnog društva. Prijedlog bi trebao biti povezan e, sa postojećim propisom i obuhvatiti sedmi plan program za okoliš. Strategiju bi trebalo osnažiti realističnim akcijskim planom, datumima, rokovima. Trebalo bi se također stalno koristiti načelo predostrožnosti. To je dakle ukratko sažetak ove složene teme. Kao što je to inače slučaj sa ovakvim izvješćima, pokušavamo izbjeći e, dugotrajna i široka znanstvena obrazloženja. Ukoliko je potrebno, njih možete sve pronaći u komunikaciji Europske komisije. Jako smo zainteresirani i aktivni smo u suradnji sa studijskim grupama, imamo brojne susrete, primili smo do usmene i pismene komentare. Komisija je doista puno pomogla u izradi ovog e, mišljenja, oni su poslali svoje kolege na naše sastanke, to nije uvijek e, slučaj, stoga smo to pozdravili. Naširoko smo se konzultirali, konzultirali smo se sa nevladinim organizacijama, predstavnicima industrije, sa vodećim e, stručnjacima, e, tu je profesor Mantovani, njemu smo poslali dokumente i to u nekoliko faza rada, pa i u zadnjoj, kako bismo se osigurali da dobijemo dakle, točne znanstvene podatke. David Sears, koji je ovdje također član, radi za industriju, on je također tu iznio svoje stajalište još prije deset godina i on je također dao svoj doprinos radu naše studijske skupine. Kao mnoštvo sličnih mišljenja ovdje je važno pogoditi ravnotežu. Važno je uzeti u obzir potrebe industrije, sindikata, sa snažnim osjećajima koje nevladine organizacije imaju vezano uz ovu temu. Činjenica da je to prošlo kroz sve faze bez glasova protiv i suzdržanih doista mi govori da smo pogodili dobru ravnotežu i da svi misle na taj način. Htio bih zahvaliti svima koji su nam pomagali pri tome, to su stručnjaci, komisija, tajništvo, prije svega Monika koja je doista ovdje značajno pomogla. Konačno profesor Mantovani, on je ovdje imao doista aktivnu ulogu. Hvala lijepa. Hvala vam, hvala izvjestitelju, Dajem riječ gospodinu Makilove ili su Hvala vam. Ja bih htio čestitati izvjestitelju na izvrsno odrađenom poslu njemu, studijskoj skupini, svim stručnjacima. Ja sam bio e, član te studijske skupine, doista smo imali dobre rasprave. Hvala vam što niste bili emocionalni vezani uz ova pitanja. Pokazali ste koliko je ovo važno za društvo. Endokrine disruptore možemo pronaći Svugdje u svakodnevnim predmetima koji su izrađeni od plastike nekad čak dolaze, nekad čak dolaze u kontakt sa hranom i moramo doista biti pažljivi vezano uz ovu temu. I stoga pozdravljam vašu ideju da od Europske komisije tražimo više sredstava za istraživanje i za razvoj novih e, instrumenata. Istovremeno također Želimo dakle istražiti dokaze, postoje li ovdje neke štetne tvari, želimo pritom primjenjivati načelo predostrožnosti, te smatram da je doista važno da, su, da se svi dokazi temelje na znanstvenom pristupu. To je najbolja znanost koju imamo u Europi i ona može doista ovdje inuti čitav niz pozitivnih elemenata. Istovremeno svi smo mi potrošači, svi smo roditelji, E, vrlo smo svjesni onoga što se događa i tražim odgovarajuću strategiju naročito kada govorimo o mogućim kumulativnim učincima. Mala količina se možda može apsorbirati, a veća količina može dovesti do nekakvih posljedica. Hvala vam doista na izvrsno obavljenom poslu. Još jednom bih e, htio naglasiti kvalitetu rada naših britanskih kolega, svo znanje koje ulažete u ova mišljenja je nešto što doista pozdravljamo i cijenimo i nadamo se da ćete i dalje ostati s nama. Hvala vam. Eh, za gospođa Raunema, izvolite. Hvala vam lijepa. Htjela bih čestitati izvjestitelju. Mm, okljevala sam kada sam pogledala ovo mišljenje, pitala sam se što bih e, mogla reći na ovu temu. Ali smatram da imamo jako dobro izvješće. Znamo da endokrini disruptori eh, mogu doći u doticaj s nama putem eh, dakle, raznih eh, kemikalija, mogu utjecati na naše zdravlje, mogu biti i dio prehrane, utječu na ljudsko i na, životinje, na zdravlje životinja. Stoga je vrlo, vrlo jasno ovdje dobiti jasnu sliku kako bismo znali što napraviti, kako razvijati našu prehrambenu industriju, zaštititi naše zdravlje i vidjeti u ostalom koji su učinci po okoliš. Stoga vam doista evo zahvaljujem na ovom nacrtu mišljenja i njega ćemo doista dobro sagledati i na i donijeti zakonodavne propise koji će zaštititi i potrošače i industriju i podići svijest mogućim opasnostima koje proizlaze iz ovih tvari. Hvala za gospodin Reale. Hvala vam. Javljam se kao predsjednik skupine NAT i htio bih eh, doista toplo zahvaliti Brajanu na uravnoteženom mišljenju, na izvrsnom poslu koji je obavio svi koji su ga pratili tijekom rada na njegovom izvješću, mislim pritom na profesora e, Mantovanija i druge kolege, oni znaju da na koji način se radilo na ovom mišljenju, on je doista izvrsno odabrao svoje e, kolege. Brian je također bio vrlo kvalitetno odradio posao zato što je dobro pomirio dakle razne implikacije koje su vezane uz ovu temu i ona rješenja koje se moraju ponijeti, donijeti to je vezano uz e, industrijsku inovaciju, uz razvoj istraživanje, uz sigurnost e, hrane. To je također povezano i sa odnosima s trećim zemljama, stoga se to mogu pozdraviti. Njegov pristup e, se temeljio na trenutnim, na trenutno, trenutno raspoloživim znanstvenim spoznajama i to je racionalno i omogućilo je da se izbjegnu sukobi vezani uz endokrine disruptore koji su mogli biti ovdje skriveni. Doista evo čestitam na tome i pozivam sve kolege da slobodno uvjereno glasuju o mišljenju koje je izradio Brian. Hvala, gospodin Dufek. Hvala lijepo, evo ja sam također bio dijelom e, studijske e, grupe. I Brajan i Vladimir Pokorni su izvrsno obavili posao. Jer ovo je doista specifičan e, znanstveni problem i to se mora uzeti u obzir. Postoji čitav jedan sustav, dakle, hormonalne ravnoteže u tijelu koje, dakle, funkcionira uz pomoć endokrinog sustava i kontrolira se naše životne funkcije. Neki od tih elemenata se nalaze, neke od tih, neke tih tvari se mogu naći u našim prehrambenim proizvodima, u proizvodima s kojima dolazimo u kontakt, mogu pritom ući u naše tijelo i važno je, dakle, moći se zaštititi i kontrolirati što unosimo u tijelo. Mogao bih mnogo govoriti o ovoj temi, ali htio bih reći da bi bilo dobro da se ne ograničimo samo na jedno e, mišljenje, već e, bismo ovdje u odboru trebali osnovati jednu e, trajnu dakle, skupinu koja bi se bavila ovom vrstom pitanja, koja bi tražila dakle odgovore na ovakve vrstu, na ovakvu vrstu problema zato što je riječ o nečemu što značajno utječe na naše zdravlje, o nečemu što može negativno utjecati na zdravlje. I ovo je problem jednak, dakle, po važnosti onom e, klimatskih promjena. Evo još jednom hvala svima, hvala Brajanu, drugim članovima radne skupine. E, ovo je doista izuzetno važna tema. Hvala, gospodin Pil. Hvala lijepa. I ja bih htio čestitati na vrlo dobrom mišljenju. E, kao što je rečeno, tema je složena. sam se s njom u, susrećem se s njom u industriji već 25 godina. Tu moramo biti oprezni. Naročito mi je drago što je Brian eh, naglasio nesigurne proizvode iz trećih zemalja. To je stvarna eh, opasnost i tu uvijek moramo biti na oprezu. Eh, dolaze nam uzbudljivi proizvodi iz trećih zemalja, ali možda sadrže i lanac endokrinih disruptora. Hvala što si to spomenuo. E, veza sa klimatskim e, promjenama. Ne znam e, je li jedan od, jedan od 169 ciljeva održivog razvoja govori o endokrinim disruptorima, ali trebalo bi i to uključiti. Hvala lijepa, Jonathan. A sada riječ ima izvjestitelj koji će dati komentar na komentare. Hvala predsjednice crvenim se od svih ovih komplimenata. Jedan od govornika je to spomenuo, imao sam mnogo pomoći u tome. Studijska grupa, e, tu je vladala vrlo e, dobra volja. Svi su radili na kompromisima pa mi je to jako olakšalo po, po, posao. Nindoga se e, je E, igrao važnu ulogu. Imaš pravo, e, više sredstava. Mm, moramo imati i načelo predostrožnosti. samo dvije riječi su tu. Mm, e, vjerojatno, plauzibilno. Tu, tu endokrini disruptori Recimo, um, kontraceptivne pilule su disruptori, ali nemamo dokaza da to šteti tijelu. Ali moramo imati načelo predostrožnosti koje je spomenuto. Azbest je smatran dobrim proizvodom. Nitko nije smatrao da je to opasno. Onda su došle sumnje da smo tada imali predostrožni e, e, princip. Bili smo spriječili e, e, oboljenja od toga. Mm, Peko je rekao nešto o prehrambenoj industriji i poljoprivredi. Vraćam se na ono ravnoteža. Moramo odvagati opasnosti, ali imati i zdravu i e, cvatuću industriju. I to je važno. Mauricio Rao je rekao nešto o trećim zemljama, a i Jonathan Peel je to spomenuo. Moramo stalno, budno pratiti te probleme, jer je i to jako važno. je, je igrao važnu ulogu u studijskoj skupini. Fokusirali smo se na važnim temama koje bismo inače zaboravili možda ne znam što da radim s tom e, stalnom studijskom skupinom, e, ali moramo biti budni. Jer to neće biti posljednje mišljenje ovog odbora o endokrinim disruptorima. Jonathan je nešto rekao o održivoj proizvodnji i tu moramo biti budni. I to, o tome su govorili i drugi govornici ovdje. Predsjednice, još bih nešto e, spomenuo. Ovo je moje zadnje mišljenje u nizu mišljenja. Ne znam što će se dogoditi u mojoj zemlji, to ne znamo, ali vjerojatno će to biti moje posljednje mišljenje. U našoj sekciji zahvaljujem na svoj pomoći. E, u, e, dugo sam u ovom odboru, od 2002. godine. Uvijek mi je tajništvo samo pomagalo a članovi su mi iskazivali poštovanje. Nikad se nisam s nikim posvadio od 2002. Odlično smo surađivali, evo, grupa 1, tu predamnom stoji, e, sjedi jedan član. Koji put se nismo mogli složiti, ali smo ipak razgovarali. Doživio sam samo pomoć i suradnju od svih članova i od srca im na tome zahvaljujem. Vrlo ljubazne riječi. Hvala e, vam lijepa što ste e, pripremili tako divan izvještaj. E, podnijeli ste i neke amandmane. Protivili se netko amandmanima izvjestitelja, onda glasamo sada o mišljenju kao takvom. Okay, so now we can close the Zatvaram glasanje. 171 e, glas za, jedan suzdržani glas. Čestitamo e, autoru mišljenja. Ovime e, zaključujemo naš rad na mišljenjima. Moramo odobriti neke promjene. Gabriele Bišov sada ima jedan drugi projekt E, želimo joj sreću u njenom budućem radu. Nadam se da će biti jednako tako uspješna kao što je bila u odboru. Gospodin Röpke zamjenjuje Gabriele Bishop koja je podnijela ostavku kao predsjednica skupine 2. Dorte Andersen zamjenjuje Bernta Fallenkampa koji je podnio ostavku. Nitko se ne protivi ovome. Zatim imamo gospodin Repke, zamjenjuje e, gospođu Bišov e, u skupini za vezu između EXO-a i Europskih organizacija civilnog društva. Gospodin Repke zamjenjuje gospođu e, Bišov u, u stolu EU-a i Kine. I posljednja promjera Eh, je gospođa Engerur zamjenjuje Gabriele Bišov koja je podnijela ostavku. I to je eh, usvojeno. Ovime bi vam htjela zahvaliti na aktivnom sudjelovanju na našem plenarnom zasjedanju. Sljedeće je eh, zasjedanje 15. i 16. sljedećeg mjeseca. Zahvaljujem svima i pre predvodiocima. Želim vam ugodan dan.